Štovane dame i gospodo, štovane kolegice i kolege, ja bih e, rado otvorio naš e, današnje sjednicu, da li vezano s dnevni red imamo bilo kakvih napomena, primjedbi, tome nije tako i e, predsjedništvo nema nikakvih najava ni objava. Gospodin Fleckenstein, suzdržite se od ovih napomena. Sada prelazimo na e, dakle, zapisnike sa sastanaka ukoliko 7. prosinac 2015. ako je netko pročitao, može sada se javiti i dati primjedbe. To nije slučaj. A onda prema uobičajenom postupku smatramo ovaj zapisnik usvojenim. Prelazimo na točku dnevnog reda četvrk, prvna konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom. E, kolega Howitt je izvjestitelj. Tko ga zastupa? Kolega Fleckenstein, pa i to još na kraju svih krajeva. Da li imamo kakvih e, primjedba? Onda počinjemo sa glasovanjem. Kompromis e, broj 1 ko je za? Protiv? Uzdržane? u se. E, amandman 4 ko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 2 za? Protiv? Suzdržano? u se. Kompromis 3 tko je za? Protiv? suzdržani, u se. Kompromis četiri tko je za? Protiv, suzdržani, u Kompromis 5, e, tko je za? Protiv, suzdržani, u sveze. Kompromis 6, tko je za? Protiv, suzdržani, u se. Kompromis sedmi tko je za? Protiv, suzdržani, u Kompromisni sedma, elektronsko glasovanje, molim vas. Zatvaram glasovanje, 29, 17 eh, uzdržanih, 3 protiv, eh, usve Kompromis eh, osmi, tko je za, protiv, suzdržanih, u i sada prelazimo elektronsko glasovanje, e, Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. 27.0 i 4 suzdržana usvoje se gospodin Šajn. E, evo, pozdravite s naše strane izvestitelja. Pa to je izuzetno dobra priča, samo kompromisni prijedlozi. Ne znam da li sam to ikada doživio, ali u svakom slučaju to je izuzetno dobra stvar, što eto, izvjestitelj i izvjestitelji Sjene su očigledno dobro funkcionirala njihova suradnja. Hvala vam lijepa na tome. Sada prelazimo na točku petu dnevnog reda. Borba protiv krijumčarenja ljudi u vanjskim odnosima EU-a, izvjestiteljica gospođa Lochbiller. Gospođa Lochbiller, da li imamo s tim u vezi bilo kakvih eh, primjedba? Ne, onda idemo odmah na glasovanje. Eh, dakle, prvi, eh, odnosno, oprostite, e, amandman 57. Tko je za? Protiv, sudržanih, usvasen. 58. O, e, zašto e, nije dozvoljen, nitko ne zna zašto nije prihvatljiv ovaj amandman. A prema, dakle, e, članku 54. poslovnika, izvan kompetencija odbora DROA i AFET i time onda imamo na neki način, ukoliko nema bilo kakvih e, primjera, onda o tome nećemo glasovati. Amandman 59. za, protiv, suzdržanih, odbija se. 60 e, i 61. amandman za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasovanje. 25 e, i za, 28 protiv, odbijeni, 63, tko je za, protiv, sudržani, usvoje se, 64 za, protiv, sudržani, usvoje se, 65, tko je za, protiv, sudržanih, usvoje se. Kompromis 1, e, tko je za, protiv, sudržanih, usvoje se. Amandman 70, tko je za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 71. Tko je za? Protiv, suzdržanih, usvaja se. 72. Tko je za? Protiv, e, suzdržanih, usvaja se. 73. Tko je za? Tko je protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromisni 2. Tko je za? Protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromisni 3. Tko je za? Protiv, suzdržanih, usvaja se. 75. amandman. Tko je za? Protiv? Sudržanih? Odbija se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Sudržanih? Usvaj se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Sudržanih? Usvaj se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Sudržanih? Usvaj se. Kompromis 7. Eh, Tko je za? Ne, u dva dijela je ovaj dio. U tri dijela čak imamo kompromis. I Kalion je bio u tri dijela. Dva dijela, da. Tko je za prvi dio? Protiv? Sudržanih u Drugi dio, tko je za? Protiv? Sudržanih? Provjera. Zatvaram glasovanje. 28 e, za, 23 protiv, 3 sudržane u sveze. Prelazimo sada ne sve ovo, dakle, sada otpada. 97. Povučeno. 98. Dakle, sada 98. amandman, ko za? Protiv? Provjera. Zatvaram glasovanje. 50, 25 za, 29 protiv, odbija se. 99 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Osmi kompromis za, protiv, suzdržanih, eh, usvaja 107. amandman za, protiv, suzdržanih, odbija se. 109. koji je za, protiv, suzdržanih, usvaja 110. za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržanih, usvaja 116. amandman koji je za, protiv, suzdržanih, usvesen. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usve se. 119. amandman za, protiv, suzdržani, usve se. 121. amandman za, protiv, suzdržanih, odbija se. Kompromis 11. Ko je za? Protiv, suzdržanih, usve se. 132. Tko je za? Protiv? Suzdržani u svese. 139 za. Protiv? Suzdržani u svese. 140 za. 139. Traži se provjera. Ček. Zatvoran glasovanjem. 39 za, 14 protiv, 12 u u se. Tko je tražio provjeru? Malt viski. 140 za, protiv, sudržanih, usve se. 141 za, protiv, sudržanih, usve se. 142 za, 141 provjera, Zatvaram glasovanje. 19 za, 36 protiv, e, odbija se. Odbijen. 1-1. To je bio 141. Dakle, idemo 142. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvorom glasovanjem. 27 za, 21 protiv, e, usvoje Kompromis 12 za, protiv, suzdržanih, usvoje Prelazimo na kompromis 13. koji je za? Protiv? Suzdržanih? Usvaja Kompromis 14. koji je za? Protiv? Suzdržanih? Usvaja Kompromis 15. za, protiv, suzdržanih, usvoje Prelazimo na 155. E, amandman. Tko je za? Protiv, suzdržanih, usvoje Amandman 156. za, protiv, suzdržanih, usvoje se. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvoje Kompromis 16. Tko je za? Protiv? U sve se. 162 piše, to je greška. 165. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Tko je za 165. amandman? Protiv? Suzdržanih? sve se. 166. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 168 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasovanje. 25 za, 30 eh, protiv, odbija 169 za, protiv, sudržanih Usve se. 170 za, protiv, suzdržanih, u se. 171 za, protiv, suzdržanih, provjera. Zatvaram glasovanje. 25 za, 30 protiv, odbijenje. Prelazimo na 173, tko je za? Protiv? Sudržani? Odbija se. Kompromis 17 za? Protiv? Sudržani? Usve se. 180 za? Protiv? Sudržani? Usve se. 183. Kompromis, kompromis 18 za? Protiv? Sudržani? Usve se. gospodin Pederle. Mislim da sljedeći puta treba dati obrazloženje toga. Šta je 54? Pa ne može se odlučivati e, da li, osoblje odlučuje o tome da je nešto prihvatljivo ili neprihvatljivo. Mi moramo biti obavješteni o tome. Članovi moraju znati što je e, prihvatljivo, što nije prihvatljivo. Da li je to izvjestitelj e, prošao tu temu sa izvjestiteljem u sjeni? Trebali smo reći na samom početku imali smo mišljenja Envija i imamo ekskluzivno, odnosno zajednički, ima zajedničke kompetencije sa Libom i FAMom. I to je bilo izuzetno težak proces. E, neki amandmani, neki su, e, neki smo morali mi ovdje integrirati, ali imam puno povjerenje da je osoblje e, u raznim odborima ovo točno znala. Ja imam povjerenje u osoblje, ali ljubim gospodina Lenina. Kontrola je ipak bolja. Ja volim i gospodina Buzeka i na konferenciji predsjednika da se u ovom sastavu surađuje. Da, dobro e, je to ideja, ali nisam bio toga svjestan, ali sljedeći puta bih zaista volio da predsjedništvo i koordinator moraju biti svjesni zašto to tako činimo. E, znam da je to možda u redu, ali ne zašto je. Zašto i obrazloženje toga. I na kraju krajeva, oni ljudi koji su poslali amandmani, trebalo bi ih obavijestiti zapravo o tome. Evo, njega nitko nije obavijestio i ne zna zašto i nije obaviješten. Možda je bio obaviješten da je to, eto, neprihvatljivo, ali to na neprihvatljiv način, to nije dovoljno. Sada, kompromis 18 za, protiv, suzdržanih. Usve 186. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usve Sada idemo na 190. Tko je za prvi dio? Protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržanih, Odbija se. Kompromis 19. Ko je za? Protiv? Sudržanih? Usve se. 197. amandman za? Protiv? Sudržani? usvese se. 198. za? Protiv? Sudržani? Odbija. 199. za? Protiv? Sudržani? Usvojen. Kompromis 20. za? Protiv? Sudržani? Usvojen. 206. amandman za, protiv, još jednom, tko je za 206? Protiv? Provjera. Dvjesto sedmi amandman, tko je za? Protiv? A, prvo moramo ovaj, zaključiti ovo glasovanje. 21 za, 35 protiv, odbijeno. 207. amandman, koji je za? Protiv, sadržani, osvojen. 208. za, protiv, sadržan, usvojen. 109, 209 za. Dakle, po dijelovima, tko je za prvi dio? protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio, za, protiv, suzdržanih, provjera, ali mislim da je usvojen, ali provjera drugog dijela. Zatvaram glasovanje. 25 eh, za, 27 protiv, eh, odbijen. Prelazimo na 211. amandman za, protiv, odbijen, e, e, usvojen. 212 za, protiv, usvojen. 213 za, protiv, sudržan, usvojen. 214 za, protiv, sudržan, odbijen. 21. kompromis, e, tko je za, protiv, sudržan, usvojen. 23. amandman za, protiv, sudržan, odbijen. 24 za, protiv, sudržan, usvojen. 25 za, protiv, sudržan, usvojen. 27 za, protiv, sudržan, usvojen. 26 za, protiv, sudržan, usvojen. Čip to isti. Amandman 30. za. protiv, suzdržan, usvojen. Kompromis 22 za, protiv, suzdržan, usvojen. Prelazimo na amandman 35 za, protiv, suzdržan, usvojen. 37 za, protiv, suzdržan, usvojen. 40 za, protiv, suzdržan, odbijen. 41 za, protiv, suzdržan, Usvojen. 42 za. Usvojen. 43 za. Protiv. Još jednom. 43 za. Protiv. Suzdržan. Usvojen. 44 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Sudržan? Usvojen? Drugi dio? Za? Protiv? Provjera. Zatvaram glasovanje. 21 za, 33 protiv, odbijem. A sada dolazimo do 46 za, protiv, i odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 e, za, protiv, oprosti, nisam mislio 30, nego 50 za, protiv, suzdržani, nije vam koristilo, odbija se, 51 za, protiv, 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Petar ne, nije dopušten. 56. Dakle, 56 koje je za. Protiv. Suzdržani. Još jednom. 56 za. Protiv. Suzdržani. Provjeram. Se traži. Zatvaram. 28 na 22 usvaja se. 1. Peterle, tko je za? Protiv? Suzdržani? A evo, citation 1a, on usvaja se. A 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3, dobro, provjera. Tri provjera. Zatvaram. 33 na 21. Usvaja se čestitam, gospodine Petrle. E, 9 odpada. 4 8 za. Protiv. Suzdržani.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 A, Aha, znam, ovi se automatski usvajaju e, po članku 54. četiri mhm. Dobro, sad sam to shvatio, dobro. Ich habe ja nur gesagt, dass ich es verstanden habe. Dobro, jesam rekao, sad sam shvatio da se automatski usvajaju prema članku 54, čime stvar nije ništa bolja. Šta je pak ovo? 3, Votes, vjerojatno. Dobro. Fem, stavak 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Fem, stavak 4. Zasebno. Tko je za prvi dio? Aha. To opet automatski se usvaja. Članak 54. Dobro. Gospodine Petrle, drugi puta dajte svoje predloge odboru FEM, oni bolje prolaze. Oni će za vas podnijeti. Dobro, glasamo o drugom dijelu. E, stavka 4. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. FEM 5. Tko je za?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 u dva dijela za prvi dio protiv suzdržani usvaja se za drugi dio protiv suzdržani usvaja se stavak 9 tko je za protiv suzdržani usvaja se 10 za protiv suzdržani usvaja se 12 za protiv suzdržani usvaja se Zatim 13. E, odvojeno. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno jer je puno suzdržanih. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani? provjera elektronički. Zatvaram. 22 na 25 odbija se. 15 za. Protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio e, od 16 koje za. Protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio od 16. Provjeravamo. Zatvaram. 39 na 10. Usvaja se. Mišljenje odbora Libe, stavak drugi. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Peti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera se traži. Zatvaram. 26 na 23 usvaja se. Sedmi, tko je za? Stavak sedmi, tko je za? protiv, usvaja se. Dvadeset dva ili sedam dva usvojeni ili nisu, Što ću s tim? Piše covered by articles. Dobro, ipak ćemo glasati pa ćemo provjeriti e, stavak osmi, e, libe, tko je za, protiv, Provjera. Zatvaram. 45 na 10 usvaja se. Libe 10 koje za. Protiv suzdržani usvaja se. Libe 13, tko je za, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 14 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 16 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. piše partly covered by compromise 20, djelomično obuhvaćeno kompromisom 20. Dobro, onda moramo djelo, glasati ono dijelu koji nije obuhvaćen, zar ne? Kompromisom članka 24. Dobro, nije jasno glasamo ili ne. Ne. Možemo li glasati? traži se da glasamo. Ne znam, možda nam izvjestiteljica objasni što nije obuhvaćeno. Šta sad tu nije obuhvaćeno? Piše partly covered, ali što nije onda obuhvaćeno? Nije dobra priprema, loša priprema. Možemo li se vratiti na to, pa ću ja vam pročitati tekst ali treba glasati. Hm. Ja predlažem da to preskočimo. Za plenarno recite da iznesu onaj dio koji nije obuhvaćen. Znači onaj dio koji eh, nije obuhvaćen neka bude kasnije amandman. Dobro, Libe 20, kompromis 12 je to obuhvaća, a što onda glasamo? Nećemo, to je obuhvaćeno. I sljedeći isto. Znači Libe 21 obuhvaćen kompromisom e, FEM 15, amadmanom FEM 15. Proste, predsjedniče, postupovna stvar. Ne odnosi se na sadržaj, nego to je naznaka da je već e, obuhvaćeno kompromisom. Ali dobro, ako imamo kompromis, dogovoreno je. To radimo uvijek. I zato predlažem, dakle, ako ima dio koji nije riješen, neka bude amandman za plenarnu. Jednostavno. Dobro, ali nešto je obuhvaćeno kompromisom u odboru DRA, a nešto u odboru LIBE. I e, sada smo to obuhvatili ovdje. Dobro, kaže obuhvaćeno je obuhvaćeno, covered. Ne, neću dati da se glasa o stvarima za koje piše tu covered, obuhvaćeno drugim kompromisom. Pripremite drugi popis onda. E, Libe 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Libe 23, ista stvar. Covered by article obuhvaćeno člankom 20, 24. Ništa, Libe 24, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 Libe, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. Glasamo o onom dijelu koji nije obuhvaćen, pa će to onda biti ugrađeno uz e, slaganje e, pre, e, izvjestitelja. Tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. Libe 28, tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 29 za, protiv suzdržani usvaja se. Libe 32, tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Libe 33, tko je za, protiv suzdržani usvaja se.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 suzdržani, usvaja se. Libe 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Libe 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A, e, uvodna izjava, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, B za, protiv suzdržani usvaja se C za, protiv suzdržani usvaja se D za, protiv suzdržani usvaja se. E, mišljenje odbora Envi. 3. E, Tko je za? Protiv? Još jednom. Envi. Stavak 3. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. NV4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo provjeriti 5. 5, provjeriti 5. NV5, provjera. 42 na 8 usvaja se. Dobro. Pogrešio. 9 tko je za, protiv, još jednom, 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 ne, ne. E, stavak deseti Envi, djelomično e, obuhvaćen tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 11, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Oprostite, predsjedatelju, ovdje moram dati usmeni amandman. Prekasno je molim ne, ne, pripremite na vrijeme. Ali već je na popisu najavljeno ali na mojem nije. Na mojem je. Stavite kao amandman za plenarnu. Radi se o tehničkoj stvari. Ne, ja to nemam. Imate li svi usmeni amandman? Je li distribuiran? Ne, nama nije. Mislim da svi klubovi imaju usmeni amandman u tekstu. Ne, kažu neki ne. Je li vam dostavljen ovaj amandman? Imate li ga svi pred sobom? Dobro, onda ćemo glasati. Dobro, ja nemam napomenu o tome, ali ćemo ipak glasati. NV12 s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 12, 13 za, protiv, suzdržani usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, sve se. Provjera se traži. Zatvaram. 26 na 26. Odbija se. Sigurno oko. 16 za. Protiv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 Envi 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Envi 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 24. Za onaj dio koji nije obuhvaćen kompromisom da je tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Envi 25. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 27 za, protiv suzdržani usvaja se, 28 za, protiv suzdržani usvaja se, 29 za, protiv suzdržani usvaja se, 30 za, protiv suzdržani provjera elektronički. Ich weiß. Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. 27 na 25 usvaja se. Gospodine Preda, izvolite. Dopustite mi da prije završnog glasovanja kažem da imamo naše mišljenje koje se sastoji od 37 stavaka, a odbor Libe ima mišljenje 47 stavaka, tako da smo zatrpani mišljenjima. Tekst Libea je duži od teksta gospođe Lohbiler. Meni se to čini malo čudnim. Hvala puno. Prije glasovanja mislim da je potrebno podsjetiti da smo mi ipak odbor AFET koji je zatrpan e, stavcima, odnosno mišljenjima drugih odbora. Hvala. Nažalost, gospodine Prida, moram vam e, dati za pravo i to sam već rekao, predsjednik e, treba biti na vrijeme informiran o tim stvarima u buduće, e, posebice što se tiče ovih pitanja nedopustivih i onda ovim drugim automatskim usvajanjem. O tome bih ja volio sam moći prosuditi i to treba razgovarati sa koordinatorima. Ne može se dogoditi da se na ovaj način odlučivanjem iz ovih ili onih razloga koji se događa ovdje ili ondje, nastaje automatizmi o tome što je prihvatljivo, a što neprihvatljivo, a što se automatski usvaja. Znači, tako više nećemo e, odlučivati e, u ovom odboru. I to e, više ne može u buduće biti postupak koji ćemo raditi. toga treba jasno reći da, mislim, treba, mislim, teoretski postoji mogućnost da netko ovo ovaj, ili ono ne vidim nešto da bude nedopustivo, e, što se politički želi i tako dalje, ali svejedno. Gospođa, e, evo ovdje je gospodin koordinator napravio e, jedan komentar na koji imao pravo, mislim imao pravo to reći, zatražio je prije konačnog glasovanja i zato biste trebali omogućiti demokratsku slobodu koju potražujete za sebe, dopustiti i drugima. Ja sam također e, komentirao postupak, postupak koji očigledno nije zadovoljavajući. A i ova čitava stvar sa obuhvaćeno, nije obuhvaćeno, djelomično obuhvaćeno, to je jednostavno nezadovoljavajuće kako smo radili. Nije e, dovoljno dobro ni za postupak, ni zadovoljavajuće za postupak i to su rekli i kolege iz tog razloga. Ispravno je da u buduće e, se ovo bolje pripremi kako ne bismo imali ovakve nejasnoće i stoga to treba jasno reći na ovome mjestu. E, gospođa gospođa Lokbiler još e, za riječ i onda ćemo zaključiti. Dakle, htjela sam ovdje samo na kraju reći da ovo jest bio kompliciran postupak. E, više od godinu dana nam je trebalo dok E, se e, konferencija predsjednika nije tako odlučila na odboru i odlučili smo da se nešto može drugačije regulirati. FEM je imao vlastite e, mišljenje i tako dalje. Ali rezultat je bio odluka da se rasprava odbora Libe, FAM i DRA nekako djelomično zajedno obuhvate u jednom reguliranom procesu gdje se postoje djelomično ekskluzivne kompetencije, a djelomično E, za, zajedničke kompetencije. Zato odbijam ovaj napomenu da nismo se dobro pripremili. Mi smo uvijek sa nadležnim izvjestiteljima u odboru FAMI, odboru LIBE raspravljali o tome, ali dobro želimo da predložite. Ako e, to najlazi na toliko e, nerazumijevanje, da to na proširenom predsjedništvu AFETA još raspravimo. Mislim, ovo je AFET izvješće jer se zove vanjske odnosi, ali po mom mišljenju E, ovaj e, odbor predsjednika se nije tome priključio mišljenju. Dobro, ako je to nešto toliko komplicirano kao u ovom slučaju, onda bi bilo smislenije da se prije raspravljati s predsjednikom, informirati ga o tome čemu je problem, kako bismo mogli to prije e, ove, ovog glasanja još riješiti. I Mislim, tako da i znamo o čemu glasamo, a zašto glasamo o stvarima koje su već obuhvaćene. To uopće ne najlazi na moje razumijevanje. To je tehnička greška u, u pripremi ove liste za glasanje. I zato mislim da to treba biti apsolutno jasno rečeno da u kompliciranim slučajevima izvjestitelji se trebaju konzultirati isto i sa e, predsjedništvom mog odbora. Evo sada završno glasanje. Tko je za? Elektronički ćemo završno. Tko je za? odnosno elektronički protiv, suzdržani, zatvaram, 44 na 6 jedan suzdržani usvaja se. Kratka glasovanja. S jedne strane tu je Europska zajednica i Libanonska republika 2004. godina elektronsko glasovanje molim česta točka dnevnog reda otvaram glasovanje zatvaram Četrdeset šest za, tri protiv, čestitam. E, protokol Europsko-mediteranski sporazum, Europska zajednica i Libanonska republika nakon pristupanja Republike Bugarske i Rumunjske. Tko je otvoren glasovanjem? Zatvoren glasovanjem? pet za, dva protiv, jedan suzdržan, usvojen. Osma točka dnevnog reda, tko je za? Elektronski, molim, glasujte. Usvaja se 45 za, 4 protiv, 1 suzdržan glas. Sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda. VFO, gospođa Žil je ovdje, e, gdje je izvjestiteljica? Ispričala se, ne može biti danas s nama. Vi ćete ju zamijeniti. Sve je u redu. Onda možemo glasovati. Prelazimo dakle na kompromis broj 1. koji je za? Ko je protiv? suzdržani usvojen. E, amandman 6 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2 tko je za? Protiv? Suzdržani usvojen. Kompromis 3 tko je za? Protiv? Suzdržan usvoje se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržan Usvoja se. 25. amandman za, protiv, suzdržan. Provera. 25. amandman. Zatvoram glasovanje. 21 glas za, 25 protiv, 2 suzdržano, odbija se. 26 za, protiv, suzdržan, odbija se. 27. amandman za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. 29 za, 19 protiv. Usvoja se. Prelazimo na završno glasovanje koje je za. Zapravo, svaki drugi postupak ne bi bio odobren i ja moram ga sada... Zatvaram glasovanje. Dvadeset šest, trideset šest glasova za, sedam protiv, dva suzdržani. Usvaja se. Sada prelazimo na desetutnečku dnevnog reda. Ja bih sada preložio da je sada ipak e, stavimo na e, ad hoc e, delegacija Bosna i Hercegovina koja je bila u izaslanstvo u Bosni i Hercegovini prije nego što kolega Andora dođe i kojeg čekamo svakog trenutka. Mi smo prošlog tjedna sa izaslanstvom bili u Sarajevu i u Mostaru Kolega Preda i Plenković e, možda će moći nešto reći o mostarskom dijelu. Imali smo isto tako i razgovore sa predsjednikom vijeća ministara, a e, gospodin Delora ipak nam se sada priključio e, i ipak ćemo onda ići zamoliti gospodina Leroy da nam se priključi. Hvala lijepa, veseli me, drago mi je što je e, glavni tajnik e, Europske službe za vanjsko djelovanje sada nazočan i koji će nam dati informacije o vijeću sastavu vanjskih poslova koje se održao jučer e, u okviru kojeg je razgovarano o strategiji Sirije. Irak a rasprava s tim u vezi isto tako sa međunarodnom potpornom skupinom i 17. svibnja skupina je održala sastanak u Beću, te isto tako i pitanje regionalnog mm, trust fonda, a isto tako i Isto tako i misija koja je vezana s 37 milijuna iz proračuna Europske parlamenta, 21 članice, kao i Turska koja će sudjelovati u tom dijelu kako bi se poboljšala situacija u Iraku, Libanonu i Jordanu. Osim toga, postavljene su pitanja vezano uz vanjske e, dimenzije migracije, a isto tako i razvoj unutar same Libije, situacija koja je e, Isto tako nevi cost karta, isto tako ZO 4.2, e, s tim u vezi ćemo se svakako zainteresirati koji će biti daljnji koraci islamske države, e, Holt i svi oni planovi, sve one preložbe islamske države koje su očigledno tamo pripremaju nove akcije a Valeta isto tako pripada u to, a isto tako i pitanje globalne strategije vezano uz vanjsku sigurnosnu politiku. Gospodine tajniče, imate riječ. <coughs> Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Drago mi je da sam došao ovdje u ime gospođe Mogherini koja je sinoć otišla u Meksiko kako bi započela s važnim pregovorima o e, produženju trgovinskog sporazuma s Meksikom. Jučerašnji e, sastanak vijeća započeo je sa ministarskim e, partnerstvom o istočnom partnerstvu. Šest članica tog partnerstva bilo je prisutno. Svrha tog sastanka bilo je da se analizira napredak e, partnerstva koji se održao e, nakon 2015. E, godine kada je održan sastanak u Rigi te da se vidi u kojoj mjeri se provodi plan reformi, te u, kojoj mjeri postoji stabilnost u regiji. Dakle, podsjećam sve, radi se o Ukrajini, Gruziji, Bjelorusiji, Azerbajdžanu i Armeniji zaključeno je da e, ono što je dogovoreno u Rigi prošle godine napreduje dobro. I kad je riječ o reformama, došlo je do veće, veće otpornosti partnerskih zimalja. Ministri su potvrdili da se treba usredotočiti na rezultate koje donose opipljive e, posljedice za građane i e, treba osnažiti obrazovne e, razmjene te osnažiti kontakte kako bi naše, e, naše partnerstvo bilo učinkovito treba više koristiti postojeće platforme. Idući sastanak održat će se 2017. godine i potrebno je dodatno osnažiti partnerstvo. S obzirom na sukobu na Gorno Karabahu, ministri istočnog partnerstva u prisutnosti 28 ministara e, država članica odlučili su da je potrebno osnažiti naše partnerstvo. Nakon toga, kao što ste rekli gospodine predsjedniče, tri su važne teme. Europska regionalna strategija za Siriju i Irak te borba protiv Daesha, zatim vanjski aspekt migracije i još jedna tema. Počnemo s regionalnom strategijom za Siriju i Irak. Kao što znači, znate, 2015. godine uspostavljen e, je strategija, regionalna strategija kako bi se krizom pozabavili na sveobuhvatni način. E, periodički ministri ocjenjuju napredak E, provedbe strategije. Su, jučer e, su usvojeni zaključci vijeća i nastavlja se potpora Europske unije e, naporima stabilizaciji u Iraku i Siriji, te se pozdravlja veći angažman Europske unije i un Kad je riječ o Siriji, gospođa Mogherini je bila aktivna u pregovorima u okviru e, međunarodne skupine za potporu. Oni su se sastali prošli tjedan u Beću. Stefan de Misturan e, je bio e, prisutan. Pozvala je ministre da iskoriste svoj utjecaj na sve zaračene strane u Siriji, da se vrate za pregovarački stol u Ženevi i da se pregovori dovrše do kolovoza. Kao što znate, naš cilj je da se osigura e, potpuna primjena primjerja, isto tako e, da se osigura dostupnost e, humanitarne pomoći, te isto tako da se pomogne u provedbi tranzicije. Dakle, to su ta tri cilja. Više od 6,2 milijarde eura je prikupila Europska unija država članica od početka sirijske krize. Ministri žele da Europska unija igra jaču ulogu u tom političkom procesu te da, da se e, provedu dogovoreni prioriteti. Dakle, želimo veći naš angažman uz, naravno, Rusiju i e, SAD. Oni e, su su predsjedatelji, ali mi želimo igrati jaku ulogu. Isto tako postoji e, politička nestabilnost u Iraku i treba dati jaču potporu, političku potporu e, iračkim vlastima s obzirom na poteškoće s kojima su suočeni. Potrebna je veća potpora Europske unije za, za e, vladavinu prava te za druge reforme. Dakle, to sve vrijedi za Irak. Dogovoreno je da se osmisle opcije za davanje potpore Iraku na nadolazećim mjesecima. S obzirom na prijednju Dajša želi se da Europska unija igre važniju ulogu u globalnoj koaliciji. To je ono o čemu smo govorili u okviru rasprave o regionalnoj e, strategiji. Usvojeni su zaključci, dostupni su svima. Tijekom e, ručka razgovaralo se o globalnoj strategiji Europske unije 2015. godine u lipnju Europsko vijeće je dalo mandat e, za uspostavu globalne strategije koja bi trebala biti predstavljena na Europskom e, samitu e, u lipnju ove godine. Tu je došao i predsjednik Europskog parlamenta kako bi istaknuo svoja stajališta o globalnoj strategiji. Kao što je rečeno jučer, Ona će predstaviti globalnu strategiju Europskom vijeću koje će se održati 28. i 29. Lipnja, lipnja ove godine. Postoji globalni konsenzus država članica o potrebi globalne strategije. Globalno postoji e, konsenzus i e, oko smjera kojim trebamo ići. Nakon ručka e, bavili smo se, kao što ste rekli, gospodine predsjedniče, vanjskim aspektom migracija. Naravno, migracije su nešto što, o čemu su svi željeli jučer govoriti. Bavili smo se vanjskim aspektima tog fenomena. Bavili smo se pitanjima zemalja tranzita, e, zemalja porijekla i tako dalje te zapravo smo se bavili pitanjem e, upravljanja migracijama na rog e, koje dolaze iz Sahela i e, roga Afrike. Treba imati aktivnu strategiju prema afričkim zemljama s dovoljnim financijskim sredstvima te pružiti potporu dijalogu s afričkim zemljama uz adekvatan investicijski paket kako bismo pojačali utjecaj Europske unije. Neki od tih prijedloga su uvedeni u zaključke e, vijeća koji se odnose na ovu točku dnevnog reda, a to je nešto što će biti uvršteno i u nadolazeću zaključnu e, zajedničku e, komunikaciju o vanjskim aspektima migracija, a to je nešto što će kolegi E, komisije usvojiti 7.6. Dakle, zajednička komunikacija o vanjskim aspektima europskog e, djelovanja po pitanju migracija. Isto tako smo razgovarali o e, budućnosti europske operacije Sofia, to je operacija koja se provodi na Mediteranu. Cilj je borba protiv krijumčara ljudima Dakle, radi se o trgovini ljudima. E, vijeće je nakon rasprave zaključio da e, koji bi trebao biti sljedeći korak dogovoren da će se e, ta operacija produžiti do 2017. godine, to do srpnja te godine. Sahaj, to je libijski ministar, je tražio putem dopisa da se doda dodatni mandat i operativno planiranje će sada započeti, već je zapravo započelo, ali treba to ubrzati kako bi se osigurala edukacija, odnosno obija, eh, odnosno obuka libijske obalne straže, kako je tražio libijski ministar, te eh, se razgovaralo i o embargu za Libiju. Eh, zaključeno je da će se revidirati program operacije a isto tako to je nešto što je vezano i uz e, rezoluciju Vijeća sigurnosti UN vezano uz ovaj aspekt. I na kraju zaključci vijeća su usvojeni i vezano uz Demokratsku republiku Kongo te uz Južni e, Sudan. Znate da je tamo situacija različita i e, postoji mogućnost da se da se na idućem e, sastanku vijeća ministara razgovara o razvoju u tim zemljama. Evo to je to i otvoren sam za sva pitanja koja ćete možda imati. The floor has no Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Plenkoviću. Thank you very Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine Leroy. Hvala što ste nam e, objasnili o čemu se razgovaralo na vijeću e, ministara vanjskih poslova. Imam nekoliko pitanja. Rekli ste da ste razgovarali o pitanju prijedloga komisije o liberalizaciju e, viza za Ukrajinu i Tursku. To je jako važna tema, ne samo za te dvije zemlje, već i za europske institucije i za naš odbor LIBE koji će predvoditi E, tu aktivnost. Možete li nam nešto više reći o, e, o kalendaru aktivnosti, kojom dinamikom se može raditi u smislu usvajanja od strane vijeća tog e, komisijnog prijedloga, s obzirom na to da Ukrajina zadovoljava akcijski plan potreban za liberalizaciju viza. I, i to je nešto to što je važno i za e, dogovor, sporazum s Turskom u e, pogledu vanjskog e, djelovanja, odnosno aspekta migracija. Zatim Sirija. Bitno je da se uspostave uvjeti da počne politička tranzicija do 1.8. Kako vidite razgovore u, Beću u Beču i to u kontekstu naših ukupnih napora. Je li taj rok realističan jer se do, je to dosta blizu, a to je nešto što je politički važno za sve nas. Evo, to je to. Hvala. Uh, I remember the time Hvala gospodine predsjedavajući. Sjećam se eh, kada je ovo vijeće vanjskih e, ministara za vanjske poslove, ministara vanjskih poslova bio veliki medijski događaj i ljudi su bili zainteresirani za rezultate ovakvih sastanaka jer se radilo o pitanjima koja su njima važna. Moram priznati da ovaj put, ne znam, možda sam bio očaran mjestom gdje sam proveo zeleni tjedan, ali nisam primijetio E, uopće da se održao sastanak e, ministara vanjskih poslova. Imam pitanje o istočnom partnerstvu, te me zanima e, koji su bili uvjeti te rasprave s obzirom naših odnosa s Rusijom. Što su ministri koje ste pozvali rekli o tome kako oni vide perspektive njihovih odnosa i bilateralnih i regionalnih e, vezano uz, rusku strategiju, odnosno strategiju za Rusiju. To je jedno problematično pitanje. Osjećaju li se oni dobro u svjetlu eskalacije vojne prisutnosti na e, granici s Rusijom i to na, e, u nekoliko zemalja, so, i s obzirom na aktivnosti NATO-a, jer meni se čini da se time vraćamo u prilično opasnu situaciju. Govorim o retorici s obje strane. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ujedinjena kraljevina, odnosno Dom Lordova, je prošli tjedan objavio izvješće gdje se analizira operativni kapacitet i efikatnost e, operacije Sofija na Mediteranu. Bili su vrlo kritični, rekli su da unatoč tome e, su uništeni neki krijumčarski brodovi. Cijela operacija je vrlo neučinkovita u smanjenju mogućnosti trgovine ljudi e, preko Mediterana. E, to je bitno, pogotovo se bliži toplo ljeto, a e, čini se da se smanjio priljev migranata e, u Grčku. Čuo sam i da šest tisuća migranata čeka u kampovima u Libiji u užasnim uvjetima i da ih zapravo eksploatiraju parvojne snage. Možete li nas uvjeriti, uvjeriti da će ta operacija se reka kalibrirati te učiniti sve što je moguće da bi se smanjila trgovina ljudima. A radi se o e, činjeni o ljudima koji zapravo rade uz e, prešutni pristanak e, paravojnih snaga, odnosno milicija. Te možete li nas uvjeriti da će se taj nered zapravo srediti u Libiji? jer Libija je dosta e, bitna i u kontekstu kampanje za Brexit i s obzirom na to da e, tisuće ljudi dolaze na obale sredozemlja, to je nešto što je jako važno i u okviru kampanja za e, referendum o izlasku Britanije iz Europske unije. Hvala, hvala gospodine Leroy. Htjela bih se vratiti na vanjske aspekte migracija u zaključcima vijeća. Tu su tu se i u pisanom obliku objašnjava kako iskoristiti zakladu za Afriku. Mediji kažu, a to je nešto što se ne nalazi u e, zaključcima vijeća, oni kažu da dio tog novca treba utrošiti, odnosno da se planira potrošiti na zaštitu granica. Možete li nešto više reći o tome? Je li to plan? ili tek nešto što su objavili mediji. To je navedeno u Špigelu i e, u glavnim vijestima na njemačkoj televiziji gdje je rečeno da europski diplomati su odlučili e, ne reći za što će se trošiti novac, a to je važno i za e, strateški dijalog sa Sudanom i sličnim zemljama. I tu se postavlja pitanje jer te vlade imaju jako loše rezultate vezane uz ljudska prava. Dakle, zanima me kako planirate surađivati s njima, te jeste li to uzeli u obzir. Hvala. Hvala, gospodine predsjedavajući. Imam dvije stvari koje mi se e, čine jako interesantnima i bio bi zahvala na detaljima. Prije svega, bio sam na ministarskoj konferenciji gdje su bili prisutni ministri vanjskih poslova istočnog partnerstva. Znam da je tu bio i ministar iz Moldavije. Čuli smo da se razgovarali, razgovaralo o napretku provedbi reformi. zanima me prije svega kako se ocjenjuje stanje u, u Moldovi jesu li ministri bili u stanju reći o ko, kojim se reformama radilo e, u Mol, Moldovi u zadnje vrijeme. Jer tamo je situacija vrlo problematična. Imamo tamo, se, e, tamo je proeuropska vlada, ali zemljom vladaju oligarsi. Vi ste istaknuli i analizu provedbe sporazuma s Turskom u pogledu migracije, odnosno migranata, postoji li sukob koji nastaje u Turskoj s Erdoganom i može li to dovesti e, do nestabilnosti s obzirom na e, imenovanje novog e, premijera i hoće li to dovesti pod upitnik stabilnost tog sporazuma. Prije svega E, zato što e, Erdog, iza Erdoganovog okruženja se čuju poruke, pa snađite se. To je zabrinjavajuće budući da je to stav e, bliskih suradnika Erdogana, a radi se o suradnji s Europskom unijom. Ja, eh, eh, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ja bih imao jedno kratko pitanje. Uputio bih gospodinu Deleroa. Već godinu i pol dana imamo izvješća o zapravo vođenju rata u Siriji i Iraku, a imali smo i tako i neke crvene linije koje smo postavili izuzetno mm, zabrinjavajući razvoj postoji izvješće Ujedinih naroda o upotrebi kemijskog e, oružja. Da li se o tome govori, da li šta e, i čini i visoka predstavnica što čini vijeće, pa moramo paziti na to koliko je to visoko na samoj agendi po prioritetima, nije riječ samo o Asatu i njegovom režimu, već je to o ugrožavanju čovečanstva kroz e, oružje za masu masovno uništenje. Hvala, gospodine predsjedniče. Ono što smo vidjeli ono što se vidi to je zapravo gomilanje katastrofa Irak. Već četiri godine sve do danas skandalozno je da E, još uvijek Daesh ima svoju logistiku tamo već nekoliko godina e, na neki način trguju naftom, drže to čvrsto u rukama. Moje pitanje koje međunarodne europske društva na neki način ili koja su poduzeća kažnjena i ko je e, optužen za trgovinu naftom, to jest strateški materijal koji se nalazi na iračkom tlu i e, koji se koristi za e, vojne potrebe. Što se učinilo protiv Sirije? E, slobodna sirijska vojska i njihovi čini. Opozicija se nalazi sama na brisanom prostoru. Rezultat svega je da kurdijski separatisti koji se nalaze tamo, sviđali se oni nama ili ne, e, Nusra Daes Arašram, sve su to fundamentalističke organizacije, biti e, i Asatov režim s jedne strane, sve to zajedno e, u pregovorima i u pregovorima za očuvanje mira. Isto tako vojna e, dakle ustrojstvo koje ima moć, a mi nemamo nikakvu moć u pregovorima jer smo ostavili ne, našu stranu na cjedilu. Što ćemo tu učiniti? naše nedjelotvornost i nedjelovanje s obzirom na prezentnost Rusije u tom području da li je Asatov e, režim na taj način oslabljen. Migracija je posljedica znači napuštanje samog tla, e, izuzetno loši uvjeti u Libanonu i na turskoj granici. Sve je to puno skuplje, no da smo tada pomogli i da smo tada donijeli odluke o samim e, logorima. Operacije u samom Egejskom moru ja sam razgovarao o mnogima, a isto tako i operacija Sofija zapravo je samo kooperacija sa mafijom a migrante se 10-15 km ostavlja prije samog e, konačnog mjesta i Sofija se nazove, mi tražimo samo da ih pokupite. Mi surađujemo na neki način i olakšavamo krijumčarima posao. Što se Libije tiče, mi smo se bili zakleli da ćemo podupreti legitimnu vladu u Libiji a koju nitko ne respektira, koja nema nikakve ovlasti ni moći u Libiji, Misrata i njihova e, paravojne snage i ostale e, paravojne snage koje djeluju na području Libije. Sve ovo i zajedno sa vojskom u Tobruku, Kufri, a isto tako i Zebre. Osim toga, još e, valja napomenuti fundamentalističke e, snage. Kako uopće zamišljamo da ćemo sa ovim e, snagama uopće pregovaramo? Kako ćemo imati jedinstvenu vladu, stabilnu vladu u Libiji? To je uisto fantomska vlada, fantomska država, više ne govorimo bilo kakvim pregovorima i razgovorima, već go, da li mislite da sa ovim fantazmagorijom uopće možemo se suglasiti? Hvala, vrlo kratko pitanje koje bih uputio vezano uz nešto što niste spomenuli. Da li imamo nešto vezano uz novo otvaranje poglavlja sa Srbijom, e, dakle u sklopu predpristupnih pregovore i tijekom sastanka dakle, na vijeću, da li je išta bilo rečeno vezano uz ovu temu? Hvala lijepa. Ja bih htio dakle, na neki način ovu tematiku Libije spomenuti. Vi ste istaknuli da imamo na neki način zahtjev enable training of Coast Guard u Libiji. Što bi oni trebali biti u stanju? Da li će oni za nas zaustavljati izbjeglice, vraćati ih u Libiju? S tim u vezi moramo isto tako moramo postaviti pitanje o kojim veličinama je riječ. Ja čujem potpuno različite brojke. Ja sam čuo eto, neke brojke koje čekaju prijelaz prema Europi. Da li imate ikakve brojke koje su vjerodostojne iz kojih bi se onda možda moglo očiti očitati koje su kapaciteti uopće potrebni. S obzirom na e, stanje, situaciju na licu mjesta i s obzirom na činjenicu da je ta država na neki način pod, pod vlašću Al-Kaide, kako mislite da ćemo ove mogućnosti uopće razvijati da se ta vlada da suzbija izbjegličiti? tijek? da li ćemo isporučivati oružje? Spomenuli ste embargo na izvoz oružja E, ili je naša misija Sofija e, ući u teritorijalne vode ili na samo tlo Libije koje će tamo djelovati. Kakvi su tu planovi? Drugi dio vezano, e, vizni režim, imamo ove četiri države, Ukrajina, Gruzija, Turska i Kosovo da li i dalje mogu pretpostaviti da su to države according to their own merits, do po ovoj formulaciji prema vlastitim zaslugama i zasebno će se procjenjivati, naravno interesiralo me u svakom pojedinom slučaju koji su tu vremenski okviri vezano uz liberalizaciju viznog režima, prije svega kada je riječ o Ukrajini i Gruziji. Hvala. Hvala lijepa, gospodin predsjedavajući. Pitanje koje bih imao vezano uz zaključke regionalne strategije za Siriju i Irak. E, u dokumentaciji, a isto tako navode se prioriteti kada je riječ o dakle, osiguranju mira, stabilnosti, a isto tako i u opisivanju patnje e, samog stanovništva u Siriji i Iraku. Kada je riječ o dakle, patnjama naroda i svega onoga što se IS čini od e, grozota tamo i što se dogodilo u veljači i možemo e, čak kazati da je riječ o genocidu. Pitanje koje bih imao, zašto ministri vanjskih poslova ne koriste ste upravo e, dakle ovaj pojam i ne osude genocid koji se događa. Gospodine tajniče, ako smijem još e, priključiti jedno pitanje što je istaknuo kolega Gala, primjer Turske potpuno jasno označuje da zapravo preko mora možemo zaustaviti fizički val ukoliko imamo utjecaja na međusobno dakle uvjetovanje e, dakle i suzbijanje trgovine na samim rubovima odnosno na samim područjima uz more. Što se Libije tiče, ja se želim priključiti pomenutom pitanju, Sofija 2, dokle god ne uđe u teritorijalne more, zapravo je samo akcija spašavanja koju moramo priznati kao humanitarnu akciju, međutim, što se događa kada ćemo imati velike izbjegličke valove, opet će neki e, će u Nabreneru htjeti zatvarati granicu kako eto Grčka i Italija postanu izbjegličnim logorima. To bi bila posljedica, to ne može biti europsko rješenje. I na taj način povlačiti bilo kakve žičane ograde. Stoga se postavlja pitanje kako ćemo tamo postupati izgradnja e, zaštita granica u Libiji, pod ovim okolnostima, to znači u idućih pet godina biti djelotvoran. Kada pogledam kako islamska država e, je povezana sa trgovinom ljudima u Sirtumu, što se događa i na drugim mjestima u Libiji i zaista bih e, volio dobiti jednu perspektivan odgovor i postavim pitanje što se na vijeću dogodilo sa pitanjem kada je gospođa Mogherini prije nekog vremena govorila o Egiptu i kada je i Egipat trebao biti uključen i morao biti uključen u Sofiju 2. Eh, izaslanstvo odbora je sa predsjednom Sirkom upravo na tu temu razgovarala tada i iz humanitarnog razloga na neki način je bilo rezervi prema tom programu, ali 400 mrtvih eh, prije dva, tri tjedna eh, koji nisu krenuli iz Libije, već iz egipatske luke. Kada želimo spriječiti ovakve tragedije, onda moramo voditi razgovore i sa njima. Eh, ponavljam, dostojanstveno rješenje protiv e, krijumčara e, manje izbjeglica za nas moguća je samo sa kooperativnošću sa zemljama sa one druge strane obale. I zbog toga bih e, želio čuti perspektivu da čujemo dakle što je planiramo, što da li ćemo uspjeti održati sporazum sa Turskom, što će se dogoditi sa Egiptom i sa Libijom. Hvala lijepo. Javio se kolega Epiditeos. Hvala lijepa. Ja sam htio postaviti pitanje a to je da li je na vijeću bilo riječi o sljedećemu, što se događa i kako Europska unija može se suprotstaviti situacije kada izbjeglice dolaze iz Libije, odnosno koji prelaze u Italiju i u Grčku, ove zemlje su preopterećene, ne mogu primiti više nove izbjeglice i ovaj izazov moramo svakako obuhvatiti. Ako sada omogućemo da se izbjeglice krenu prema Grčkoj i prema Italiji, to je nemoguće. Oni moraju ići u druge zemlje. Da li se o tome raspravljalo na vijeću? Hvala lijepo na vašem interesu i na ovim važnim pitanjima koje ste postavili posjeću sa pitanjem koje se tiče e, liberalizacije viznog režima i vanjskog plana. Vi znate da je na dnevnom redu vijeća i Europskog parlamenta biti četiri slučaja Ukrajina, Gruzija, Kosovo i Turska nema fiksnih e, datuma, mi bismo htjeli ići prema zaslugama. Jedan fiksni datum je u sporazumu sa Turskom ali to je sporazum između Europske, u 72 kriterija koji su vam svi poznati i isto tako 1. srpnja je naveden u samom sporazumu. Naravno u slučaju da je svih 72 preduvjeta ispunjenih. Za ostali nemamo fiksne datume koje će biti negdje u tom području, nemamo nikakvih fiksnih datuma, međutim u nekom periodu e, lipanj, srpanj, međutim točnih datuma nemamo. Imaćemo ćemo još jedno vijeće u lipnju, vidjet ćemo što će se tamo dogoditi. No, ova četiri zahtjeva su ovdje na stolu. I, znamo za Libe, ne znamo točan tajming i ne znamo kada ćemo to imati na odboru Libe. Što se tiče Sirije, i vaše pitanje koje je bilo postavljeno da li je prvi osmi vezano s političku tradiciju, da li je to realističan datum ili ne. Ja mogu samo se e, pozvati na e, izvješće e, vezano uz potpornu skupinu iz Beča, gospodin Kerry kao supredsjedatelj u ime same skupine on i njegov osjećaj, a mi smo isto tako i gospođa Mogherini da želimo zadržati prvi osmi kao krajnji rok, kao jedan krajnji cilj da li je to realistično? Teško je to reći. Sve ćemo učiniti da ova politička tranzicija i e, da se ona dovede do kraja. Jučer ujutro gospođa Mogherini i Mece i predsjednik Soka sve činimo zaista što je u našoj mogućnosti da to bude u ovom trenutku. Naravno, savršeno dobro znamo da vezano uz političku tranziciju i o, naravno kao cilj ostaje pitanje je da je realističan, a i u daljnjim pregovorima naravno jasno je postavljeno to kao cilj, da li će biti ostvaren, ponavljam, upitno. Što se tiče pitanja e, medijske pozornosti, da, bilo je veće e, medijske pozornosti, dakle nije smisao da se privuče medijske pozornosti e, sa, u svim kriznim žarištima koje obrađujemo. Što se tiče istočnog partnerstva, da, e, odnosi sa Rusijom, nekoliko je članica šest e, spomenulo šest partnerstva partnerstava, istočnih partnerstava, dakle e, Bjelorusija je potpuno jasno, apsolutno je potrebno za njihov e, opskrbu plinom i električnom energijom, bitno je za preživljavanje, ali s druge strane ukoliko otvorimo, a to je smisao istočnog partnerstva, znamo da Armenija, Bjelorusija, surađuju sa Rusijom, ali žele očvrsnuti suradnje sa Europskom unijom i stalno ponavljam i jučer je to ponavljamo da nije usmjerena protiv bilo čega i istočno partnerstvo, ali želimo e, na neki način ojači, ojačati našu suradnju sa šest e, zemalja, Ukrajina, Gruzija, isto tako imamo sporazumu u pridruživanja sa ove tri, Bjelorusija, Armenija, Azerbejdžan, naravno su spremni za potpisivanje jednog sličnog sporazuma i to u duhu u revizije, e, dakle, susjedske politike, da li asocijacijom ili na nekim drugim razinama. Sve ove tri navedene države, Bjelorusija, Armenija i Azerbejdžan, žele potpisati specifične sporazume sa Europskom unijom. Mislim da je sam duh bio dosta dobar i e, da ništa nije bilo usmjereno protiv Rusije Rusije, svi ove ovaj, dvije ili tri e, države imaju dobre odnose sa Rusijom, međutim njihove interesi bilateralno i uspostaviti odnose sa Europskom unijom, o, kroz istočno partnerstvo ili razgovarati o temama terorizam, klimatske promjene, globalni interesi, to svih. E, postoje bilateralni odnosi sa Europskom unijom, ali želi se naravno u formatu 28 plus 6 koji je format istočnog partnerstva sudjelovati aktivno. Koordinacija sa NATO-om i kooperacija sa NATO-om pitanje je postavljeno više navrata na samom sastanku jučerašnjem istočnog partnerstva NATO nije bio tema, niti je to bio na bilo koji način. Međutim, prethodni tjedan u petak e, na sastanku e, ministara vanjskih poslova, e, članica NATO-a, a isto tako 22 članice Evropske unije i NATO i na tom sastanku je razgovarano o odnosima EU-NATO, naravno o ojačati suradnju, a znate isto tako da ćemo imati i vijeće u lipnju, isto tako i summit NATO-a u e, srpnju i možda će biti zajednička izjava EU-a i NATO-a koja se priprema i naravno mi ćemo ovu deklaraciju i usvojiti. To je sve još u pripremi. E, parlament, e, a isto tako i izvješće o operaciji Sofija koje mi smo pročitali, vaše izvješće izuzetno kritično i e, prihvaćamo kritiku, ali s druge strane znamo da imamo i neke brojke. Vi znate dobro da operacija je nakon ožujka u vijeću lansirana operacija i kao što se vi, gospodine predsjedavajući, kaželi 1200 ljudi poginulo je u, na Mediteranu u jednom vikendu i naravno to je apsolutno bilo neprihvatljivo e, za bilo koga i zbog toga je lansirana ova operacija. Jedan od glavnih ciljeva je bila borba protiv dakle, krijumčara e, ljudima, a na, u međunarodnim teritorijalnim vodama. E, što se tiče samih brojki, to je više od 80 krijumčara koji su uhićeni i preko 100 ili 200 čamaca brodova je uništeno možda više. To je već jedan dobar rezultat, kao što znate, to nije ključni mandat same operacije Sofija, međutim, zbog konvencije naroda očigledno je da je mandat spašavanje ljudi koji su životno ugroženi na moru. 14.000 tisuća ljudi je spašeno od utapanja u Mediteranu. Zahvaljujući ovoj operaciji više od 80 organizatora je uhićeno, oko 200 brodova uništeno, 13, 14, 13 do 14 tisuća ljudi je spašeno. To nije dovoljno, ali to je dobar početak i mislimo da je to dobar početni rezultat. Pitanje koje je postavljeno koliko migranata čeka u kampovima u Libiji, postoji više brojki. Ako su to registrirane izbjeglice UNHCR-a, to je oko 10.000 i ne više, ali znate da je brojka daleko veća od toga. Brojke koje sam ja vidio između 200.000 i 800.000. Najveći broj njih nisu migranti, oni su stranci, nisu Libijci, ali svi znamo da u Kadafi ima e, daleko više ljudi koji žele raditi u Libiji velik broj tih ljudi od ovih 200 do 800 tisuća nisu svi koji žele ići u Europu, oni samo žele pronaći posao u Libiji i na naftnim poljima. Izuzetno je teško toga reći koji je njihov status. Naravno, raspravljali smo i sa UNHCR-om i IOM-om i obje organizacije koje su danas prisutne u Libiji na lokalnoj razini i koje imaju lokalne zaposlenike, da rasprave sa ljudima u samim kampovima koji žive pod nemogućim uvjetima i zahvaljujući IOM-u, a isto tako sve one koji se žele vratiti u svoje afričke države, u kontaktu smo i te informacije prikupljene gospođa Mogherini i naše službe djeluju u tom području. Što se tiče pitanja e, dakle, fondova za Afriku i za migraciju, e, ova zaklada koja je osnovana u veleti i koja je na neki način trebala bi pomoć u rješavanju e, ovih e, ključnih izvornih e, izvora samih migracijskih tokova. Nema nikakvih tajni. Postoji fond jedna milijarda eura, 1,5 milijardi, da budem precizniji, 750 50 milijuna je već odobreno za nekoliko projekata u ovom području dakle pod e, Valetom i subsaharskim područjem te e, rogom Afrike, dakle 751 milion je već odobren, a što ako govorite o tajnim dokumentima, sve je otvoreno, sve se raspravlja javno, mi govorimo i e, funding i financiranje ide na otvoren način. A onda možda govorite o sve ono što smo prezentirali vijeću, a isto tako nacrt koji je na neki način naša služba i Europska komisija e, sve ono što je pozitivno i negativno vezano uz migracijske tijekove da ovaj nije službeni dokument nije javni dokument. Južni Sudan, vidjeli smo da su neki dokumenti curili vezano uz neku dokumentaciju, vezano uz Južni Duman. Međutim, ova dokumentacija je samo prijedlog. To je više jedna vrsta brainstorminga. E, sve ovo će biti objavljeno, međutim, da bi se uopće pripremila rasprava za vijeće, to je smisao ovih dokumenta. I što se tiče Južnog Sudana i drugih država, potpuno je jasno da želimo e, i readmisijske sporazume sa svim tim državama znamo da su potpisali protokol iz Kotonuja i članak 13. koji upravo na neki način jasno naglašava povratak e, svojih sugrađana u svim slučajevima, a isto tako i kada je riječ o Sudanu, ne ćemo isto tako i pitanje ljudskih prava koje je izuzetno važan dio e, da se na neki način očuvaju ljudska prava. Gospođa Megarini susrela se sa ministrom vanjskih poslova Sudana Gandu i jasno je naglasila našu zabrinutost vezano uz ljudska prava u Sudanu. I činjenica da e, brinemo o, o pitanjima ljudskih prava, mi ne možemo isključiti, mi znamo da je to isto tako dio koji prelazi u Libiju izbjeglica, jedan dio prolazi izbjeglice kroz Sudan i moramo sa Sudanom raspraviti usprkos svim poteškoćama koje imamo pred sobom. E, postavili ste me pitanje vezano u Moldaviju. Jučer e, tijekom e, vijeća nije se razgovaralo, razgovaralo o Moldovi, ali se govorilo, odnosno nije se razgovaralo o unutarnjoj situaciji u Moldovi, već se, e, smo se bavili zajedničkim aspektima svih šest uključenih zemalja. Na e, prošlom e, vijeću ministar e, Moldove je istaknuo neke važne, odnosno zanimljive stvari. Od kada je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Moldovom, a s ciljem da se da se e, poprave odnosi e, s Europskom unijom, a isto je tako e, postignut i trgovinski sporazum s Moldovom i oni isto tako žele da se liberalizira vizni režim kako bi mogli raditi u Europskoj uniji. To mi se čini da je dobar napredak u odnosima s Moldovom. Unatoč tome, kao što ste rekli, što je tamo politička situacija teška, i činjenica je da je vlada proeuropske europske nastrojena, ali to nije jedini važan aspekt e, njihovog političkog e, stanja. Postavili ste pitanje i e, vezano uz sporazum s Turskom i sadašnjim komplikacijama. Činjenica je da je stav Europe u ovom trenutku, dakle o tome će naravno odlučiti vijeće i Europski parlament na kraju, dakle E, cilj je, kad govorimo o liberalizaciji viza, je da se ne mijenjaju kriteriji, već da se brže ispitaju jesu li oni e, zadovoljeni. Dakle, radi se o 12 kriterija i uspostavljen je taj rok. I s druge strane, treba vidjeti na koji način se postupa prema e, borbi prema terorizmu. Dakle, taj aspekt je važan i treba vidjeti e, hoće li Erdogan promijeniti stav prema borbi s terorizmom. I to je nešto što je jako važno e, kada ispitujemo tih 72 kriterija. Dakle, ovo o čemu govorite je jako važno, ali to nije e, važno jer nije dio kriterija koji e, se propituju vezano uz e, liberalizaciju viznog režima. Euh, Kad je reč o Siriji i Iraku, Ne mogu odgovoriti pitanje ovo o sankcijama, jer na to pitanje ne mogu odgovoriti, ali imali ste nekoliko pitanja. E, dakle, što se tiče sankcija ne mogu ništa reći, ali što se tiče e, rada u globalnom kontekstu i krize, e, ruske operacije su bile učinkovite, ali znamo da globalna koalicija nastavlja sa radom EU nije tamo, mi nemamo e, EU vojnike per se u, borbi, ali svakako znate da rad koalicije sada ide oko Rake i Mosula i e, u ovom trenutku oni su naravno u rukama Isisa još uvijek i kad raspravljamo sa šefama koalicije možda je E, prepolako jer globalna koalicija zapravo nema stvarno dovoljno vojnika na terenu, znamo tko su naravno, ali nema europske vojske, znate, nema američke vojske, osim nekih savjetnika, dakle treba za to više vremena. E, Iran ima naravno nešto vojske. Znači, treba više vremena i jasno je da Oni osvajaju teren, područje, znači globalna koalicija naravno. Dakle, još jedno pitanje što se tiče Sofije, znači tu su e, trgovci i krijumčari zajedno sa mafijom, da, naravno. E, oni koji stavljaju na brodove su strašni jer radi se upravo o tome da tjeraju ljude da u brodove onda je ucijenju obitelji za novac. Dakle, tu treba se boriti protiv krimčara ljudima i te mafije. E, također spomenuli ste e, vlade nacionalnog jedinstva kojeg niko ne uzima u obzir. Ne slažem se jer ste vidjeli također u Beću po, u ponedjeljak e, i naravno deklaraciju svih zemalja iz Drezdena i bilo je jasno e, da je u deklaraciji rečeno, e, citiram, mi priznajemo e, predsjednika nacionalne vlade kao jedinu legitimnu vladu u Libiji. Znači ova izjava je jasna i jasno je također da zastupnički dom još nije o tome glasao. Vjerujemo da u zastupničkom domu će se podupreti vlada nacionalnog jedinstva, ali predsjednik e, e, skupštine, dakle, zastupničkog doma još nije pozvao na to, to je gospodina Gicele, jedan od tri Libijaca e, pod sankcijama Europske unije i rekli smo da će se u Libiju glasati još o toj sankciji, jer on trenutno obstruira sustav i drugo, još zabrinjavajućeg general Hafta koji je vrlo važan e, čovjek u Tobruku, slažem se, i jasno rekao da on e, nacionalno se ne podupire, znači ima e, kontakte sa Egiptom, ali u Europskoj uniji dalje se smatra da gen ima svu vlast kao jedina vlada u Libiji u ovom trenutku. Juče se zapravo nije raspravljalo uopće o Srbiji, niti o otvaranju novih poglavlja za Srbiju, ali mislimo da proces dobro ide sa Srbijom, ali e, važno je da pokrenemo dijalog i dijalog koji vodi visoka predstavnica između Kosova, Beograda, Prištine, da se taj dijalog nastavi i nemam e, e, sumnje to da će se i drugi poglavlja otvarati, ali tome se jučer nije raspravljalo. Pitanje o Libiji, što se tiče obalne straže i kako ćemo to učiniti. Za sada je jasno da će se to provoditi u međunarodnim vodama. Nemamo za sada zahtjevi, nećemo ići u libijske vode Tamo ćemo ući samo po dva uvjeta, a to je rezolucija Vijeća sigurnosti prema poglavlju 7, gdje bi imali pravo ući u međunarodne u e, vode, ali to neće dogoditi, ali u nekom trenutku vlada Libije nas e, može povesti da uđemo u, teritorijalne vode, što još nije trenutno e, spomenuto. Govori se samo o sigurnosti o obuci sigurnosnih i pomorskih e, snaga, ali ne ulazak u teritorijalne vode. Znači nismo još pozvani da uđemo u teritorijalne vode, nego će se obuka provoditi u međunarodnim vodama, a celokupna svrha je da se radi sa obalnom stražom, kao što su mnogi od vas rekli, da im se pomogne također u njihovoj borbi protiv migranata i jasno je, kao što sam ranije rekao, da trgovina migrantima je nešto što vode krijumčari i mafija koji tjeraju ljude iz financijskih razloga u brodove, naguravaju ih u njih. A, važno je da libijske vlade, libijska tijela, vlada i obalna straža mogu sami raditi u e, svojim vodama i u libijskim lukama protiv tog fenomena i da mi damo svu potporu koju možemo također za operaciju Sofije. Sad smo u fazi 2a. Faza 2b bila bi ulazak u teritorijalne vode, a faza 3 ulazak u luke, ali nismo došli do te faze. Zato libijske vlasti moraju dati formalni zahtjev koji još za sada nemamo. o Iraku, da e, svjesni smo stava e, Europskog parlamenta o, tome da se tamo događa genocid. Postavlja se pitanje zašto e, ministri ne koriste riječ genocid, ne mogu govoriti u njihovo ime, ali je činjenica da nijedan od ministara nije spomenuo riječ genocid. Nisu ga koristili, zašto morate njih pitati, ne mogu, ne mogu odgovoriti u njihovo ime. Hello, the question of uh, uh, i e, pitanje predsjednika Broka. Da, jasno je da ono što se dogodilo u Turskoj i to smo raspravljali nekoliko puta na vijeću za, za vanjske poslove i na europskim vijećima također, gdje je premijer Cipras rekao kako mogu ja zaštititi svoju granicu ako Turska ne surađuje. E, mislim, e, Lesbos, mislim, Lesbos je možda par kilometara od Turske. Ako nema prave suradnje između Turske i nas, e, ništa se zapravo ne može ni dogoditi i ne možemo ni dati nikakvu zaštitu. Znači, zbog sporazuma sa Turskom sad imamo znatno smanjeni pritok migranata iz Turske, ali iz dva razloga. Glavni razlog je zato što turske vlasti sada surađuju po tom pitanju, ali isto tako što migranti dobro znaju da, da put više nije tako otvoren kao prije i to su dva razloga zašto se pritok smanjuju. ali sada također imamo suradnju turskih e, tijela i radimo i sa libijskim vlastima da uspostavimo takvu suradnju i sjećate se da je premijer hs se e, E, telefonom, javio vijeću, prethodnom vijeću e, i također došao u Beč e, u ponedjeljak na sastanak kako bi dao potporu skupni u Libiji i mi surađujemo s njim i on nam također želi pomoći u borbi protiv migracija i upravo zato podupiramo ovu stvar sa ovu cijelu ideju obalne straže i također želimo i civilnu operaciju SDP koja E, naime, oni ne žele strane, e, e, stranu vojsku na svom terenu, ali sada radimo pomoćne planove kako bi se pomoglo policiji obučiti policiju i kazneno pravosuđe u borbi protiv krijumčara te kako bi se uspostavila njihova suradnja. I posljednje pitanje. E, kamo e, će izbjeglice iz Libije. E, za sada izbjeglice koje dolaze putem Mediterana uglavnom idu u Italiju, lampetuzu Katanju i druga mjesta i znamo da ne želimo da Italija i Grčka postanu kamp za izbjeglice, zato se moramo pozabaviti tim pitanjima sa Libijom i raspravljati sa libijskom vladom to pitanje i sa pitanjem obalne straže i e, kako bismo spriječili to i sve što radimo na različite načine. E, Afrički, e, Afrička zaklada Trust Fund je nešto, možda nije dovoljno, ali to su glavni načini kako se može spriječiti da ti ljudi napuštaju svoje zemlje i kreću prema Europi jer kao što ste rekli, ako odu iz Libije, prirodni put je da idu u Italiju, a znamo jako dobro da Italija i druge zemlje ne mogu primiti sve te migrante. E, znate koliko sada e, migranata dolazi, e, ali nije veći brod prošle godine, nešto je niže, ali znamo da se to sutra može promijeniti i upravo zato moramo učiniti sve što možemo da damo potporu libijskim vlastima, da surađujemo s njima. A drugi dio u raspravi Sofi bi e, da se osigura u budućnosti da operacija Sofija ima mandat e, nadzora provedbe E, EU e, embarga za oružje prema Libiji. Znamo dobro da su neka teška oružja morskim putem uvezana u Libiju za borbu protiv Reša, ali svejedno treba nam e, odobrenje i plan za to da pomognemo operaciji Sofija koja bi imala ulogu u provedbi E, u većoj mjeri nego sada embarga e, na oružje i sprečavanje teškog oružja e, da uđe u Libiju. Dakle, pokušao sam odgovoriti na sva pitanja. A odgovor na pitanje Egipta? Aha. Za sada nema konkretnog plana, moramo sa egipatskom vladom raspravljati, nema za sada plana, ali u kontaktu smo oko Sofije i sa e, srpskom vladom znamo, e, srpskom vladom znamo da neki e, brodovi ne, polaze samo iz Libije nego iz Egipta i da Egipat ima sposobnosti da se protiv toga bori, ali za sada nema plana da se operacija Sofija uključi u te napore s njihove strane. Naravno, ako E, ljudi u brodovima dolaze iz, Egiptu, iz Egipta i u opasnosti su, životne opasnosti, operacija Sofija će im pomoći, ali postoji li veto zemalja članica Europske unije da se rasprava o tom? Ne, ne, nisam čula raspravu o tome. Ne, nije još pokrenuta rasprava niti veto, ne vidim niti bilo kakav veto, ali jednostavno se još nije povela o tome rasprava. hvala što ste se uzeli vremena. Äh, Otvaram točku dnevnog reda 11. Äh, imamo sa sobom äh, Europskog koordinator za borbu protiv terorizma. I mislim da evo kad smo riješili ovu internu raspravu sad tu možemo krenuti s ovim drugim stvarima. Gospodine Nart, vama govorim. Hvala što ste riješili probleme sigurnosti. Dakle, evo, e, drago mi je što nas možemo voditi ovu raspravu. E, prije 11 mjeseci, 2015. u lipnju, bili ste posljednji put kod nas kad smo govorili o suradnji sa zemljama u susjedstvu, a temeljem zaključaka mm, ministara pravosuđa i tamo ste govorili o dijalogu s Marokom i Tunisom i također e, se govorilo o takvom dijalogu sa Libanonom i Turskom, na primjer. Znači, kada vidimo zašto, pogledamo razloge za to, to je očigledno i mislim da je u borba protiv terorizma može se voditi i uopće provoditi samo u suradnji s tim državama. Dakle, rado bismo čuli na koji način eh, su eh, se mogu osigurati odgovarajući resursi za to i u kojem će mjeri instrument za doprinos miru pridonijeti tome. Na sjednici vijeća u travnju ministri su zaključili e, uspostaviti jaču integriraniju informacijsku arhitekturu u Europi za područje osiguranja znači sigurnosnog sektora u borbi protiv terorizma i znamo kako se tamo provode rasprave i također znamo kako su odgovarajuće pripreme Ministarskog vijeća za 2016. za lipanj pa možda nam možete nešto reći upravo o tom roadmapu. Ne znam, možete li nešto već o tome reći, ali imamo i jednu raspravu koja se vodi u javnosti, ali i među nama, na koje načine e, suradnja tajnih službi funkcionira u Europi. Imamo Europol koji koordinira borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma, odnosno time bi se trebala baviti na koji način obvezno e, moguće uspostaviti obvezujuću suradnju recimo Europola i drugih tajnih službi uvijek se govori da da o tajnim službama pet zemalja, da se inače što se tiče, da, to je ona klasična suradnja sa prijateljskim službama, e, pa evo, ali da zapravo E, ne postoji koordinirani pristup e, koji bi nam bio potreban kako bismo mogli e, imati sve, sva saznanja i sve informacije. A kada vidimo ono što se dogodilo u Briselu i Parizu, vidimo kako su neke stvari bile ovima ili onima poznate u turističkom okruženju, ali netko drugi o tome nije znao ništa. I onda mislim da upravo institucionalna suradnja u ovom pogledu možda ne funkcionira najbolje, uvijek se radi ove ista stvari, a službe uvijek kažu mi ćemo to e, podijeliti samo s onima kojima vjerujemo, ali ne svima. E, dobro, ja dolazim iz Sjeverne Rajne, Vestfalije, savjezne Njemačke države, gdje je bio pokušaj e, terorističkog napada i na policijsku stanicu, ali e, počinitelj je bio ustrijeljen i ta osoba e, koja je ubijena u Parizu je bila tri puta kažnjavana u moje saveznoj državi. Imala je e, imao je zastavu islamske države u svojoj zatvorskoj čeli, ali francuske vlasti o tome nisu znale ništa. Dakle, očigledno tu ne funkcionira čak niti razmjena informacije između e, raznih razina u Njemačkoj, pa onda iz Njema, između Njemačke i Francuske, pa možda ni u razinama u Europolu, kad su te osobe mogle samo tako putovati simo tamo. Dakle, evo zato dajem vam e, Evo, to je kao jedan primjer, ne radi se samo o Belgiji i Francuskoj, ali zanimalo bi me čuti nešto o tome, čak i e, mislim, svakako vi ste ne koji vjeruje u e, zajedničke vrijednosti i koordinaciju između zajedničkih institucija. Evo izvolite, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala što ste me pozvali. E, nastojat ću biti kratak, ali ću ipak nastojati elaborirati odgovore vezane uz e, pitanja koja ste postavili, a nakon toga se nadam razmjeni mišljenja. Pokušat ću e, reći nešto o odgovorima Vijeća ministara za vanjske poslove i Europske službe za vanjsko djelovanje, te ću izdvojiti određene izazove. Kad je riječ o izazovima, ja već osam godina radim ovaj posao i nikada nisam bio suočen sa ovako, s ovako akutnom i raznolikom e, prijetnjom. Radi se o osobama koje nisu povezane ni sa jednom terorističkom organizacijom, niti Dašom, niti al ali su inspirirani i komuniciraju putem društvenih mreža i zapravo je došlo do radikalizacije. Teško je reći o kojem se broju radu radi, ali je značajan. E, prijetnja je smanjena tijekom proteklih mjeseci i tjedana, zahvaljujući e, mjerama koje su poduzele Europska unija i države članice. Došlo do značajnog e, pomaka, odnosno smanjenja i to prije svega mislim na smanjenje broja onih koji putuju u e, Siriju i Irak. Kad je riječ o Daješu, znamo da je i dalje prilično značajna organizacija u smislu financijskih resursa, komunikacija i broja boraca. Ali ipak je njihova snaga oslabljena. Zahvaljujući koaliciji koja se bori protiv ISIS-a, zahvaljujući e, pešmergama e, i drugim akterima i posebnim snagama. To može imati e, tri posljedice u pogledu prijetnje. Prva je to da Daesh vjerojatno želi imati više napada na zapadu, prije svega u Europi, kao što smo vidjeli nedavno, ova organizacija je uspjeh pretvorila u svoj brand i moraju pokazati da su uspješni. Tako da im je najvjerojatniji plan da ponovno napadnu Europu. Druga posljedica koja se još nije dogodila, ali može se dogoditi, je značajan povrtak e, boraca ranije i u većim brojkama nego što smo očekivali i zapravo visoko rangirane osobe vjerojatno e, će se seliti iz Sirije u Irak. Ne smijemo zaboraviti niti Al-Kaidu, zato što su oni bili puno tiši, Džabata Nusra e, i još jedna e, organizacija su najvažnije podružnice Al-Kaide na arapskom poluotoku. To je ono što sam htio reći o prijetnji. Kad je riječ o odgovoru na prijetnju, nakon napada u Parizu, države članice su tražile, odnosno šefovi država e, članica su tražili da se Europska unija angažira da i da reagira isto tako i preventivno. preventivno. O tome ste govorili i vi, gospodine predsjedniče. Kad je riječ o represivnom e, odgovoru, u središtu naših trenutnih napora je kako optimizirati postojeće platforme za razmjenu podataka. Tražio sam, tražili smo e, da da se obavijesti vijeće kako države članice e, stavljaju podatke na te različite platforme. Prije svega mislim na bazu podataka Europola, zatim na Schengenski informacijski e, sustav. To su informacije koje se mogu e, koristiti unutar Schengenske zone slobodnog kretanja, ali tu je i Eurodac, vizni informacijski sustav, zatim projekt Prune koji povezuje otiske prstiju i različite druge slične podatke i moramo više koristiti podatke Interpola. U tom smislu države članice su e, postigle značajan napredak i to pod, pod, e, uz poticaj Francuske i oni žele zapravo da se e, uspostavi tihi nadzor e, prema članku 36.3 i to je nešto što je jako važno ako želimo pratiti e, kako ljudi e, putuju unutar šengenske zone slobodnog kretanja i u druge zemlje. Međutim, postoji još prostor za poboljšanje i na tome radimo. Trenutno predsjedništvo, nizozemsko predsjedništvo, priprema vrlo sveobuhvatan akcijski plan gdje želimo na neki način riješiti tehničke e, i pravne e, prepreke za razmjenu informacija unutar Europske unije. O tome mogu kasnije nešto više reći ako ćete htjeti. Radi se o razmjeni podataka unutar e, policijskih i sličnih službi. Isto tako postoji i skupina za borbu protiv terorizma E, koja je nastala nakon napada na New York 9. rujna i odlučili su osnažiti svoju suradnju i žele uspostaviti internetsku e, platformu kako bi osigurali bolju razmjenu informacija između službi. E, izazov poslije će biti da se napravi da se napravi most između platforme CTG i ECTS e Europola. Tu, su informacije Eurojusta koje također treba e, koristiti. O tome se intenzivno razgovara. Druga stvar su granice. Na kraju ću o tome nešto više reći. Ali ako želimo izbjeći ovako toksičnu vezu između terorizma i migracija, trebamo biti učinkovitiji na granicama, da u identificiranju onoga tko ulazi, da zemlje poput Grčke i Italije imaju su potrebnu opremu i povezanost, da prikupljaju otiske prstiju i sve to uz potporu Frontexa i Europola. E, Europol trenutno zapošljava odnosno regrutira policijske službenike iz država članica kako bi e, bili poslani e, u hot spotove i kako bi se poboljšale ove e, procedure. Naravno, važna je i borba protiv financiranja terorizma. Komisija je napravila impresivan akcijski plan i sada će ga trebati pretočiti u nacrte zakonodavstva kazneno pravosuđe je važno jer želimo osigurati maksimalan broj osuđujućih e, presuda, ali je bitno dobro opisati samu pojavu i ovaj dom je uključen u e, donošenje direktive kojom se definiraju svi oblici e, terorizma, uključujući i borbu stranih boraca i još je tu jedna tema o kojoj smo razgovarali s američkim prijateljima, jer vrlo često jedini dokaz e, da dokažemo da se netko borio na strani ISIS-a ili Al-Nusre e, je digitalni dokaz. I s obzirom e, da je to spremljeno u Kaliforniji ili negdje drugdje, mi moramo koristiti suradnju s Amerikom. Još jedna tema o kojoj nismo razgovarali u novom kontekstu, a to je nešto što je jako važno za policijsku, policije i sigurnosne službe, jer e, kao što znate, direktor FBI-a i Apple-a e, raspravljaju e, o različitim sigurnosnim aspektima pristupa razgovorima na Skype-u ili WhatsApp-u ili tako dalje. Dakle, toliko o represivnom odgovoru. Kad je riječ o preventivnom odgovoru, to je ogromna tema. Usredotočeni smo trenutno na četiri aspekta. Internet, kako maknuti s interneta određene sadržaje. Kao što znate, Europol je uspostavio internetsku jedinicu e, koja je vrlo učinkovita, učinkovitost je 80%, i isto tako potičemo države članice da e, osmisle e, protu ili kontra retoriku i sve te napore trebamo doradno pojačati u kontekstu forma e, foruma koje je povjerenik Avramopoulos uspostavio s informatičkim tvrtkama. Još jedna stvar koja je jako važna, odnosno jednako važna i za treće države, a one, žele našu potporu kako bi imali, olakšali svoj dijalog s internetskim kompanijama, a to je da je treba educirati e, one koje rade u e, ovim vidljivim službama e, da odmah mogu identificirati prijetnju kako bismo mogli na vrijeme intervenirati. Ja promičem tu mrežu jer je to odlična ideja komisije i sve više zemalja e, regije MENA se žele uključiti e, u ovakav oblik suradnje. Treći aspekt gdje trebamo napraviti više, to stalno ponavljam, je da se uspostavi program rehabilitacije. To se ne odnosi samo na Europu, već i na Tunis, Maroko, u manjoj mjeri i na Siriju, sve zemlje koje imaju velik e, broj stranih boraca, jer e, trebamo na neki način e, probaviti povratak ne samo stotina, već tisuća građana. Ne mogu im svima suditi, to nije uvijek niti poželjno da se sudi svim povratnicima. Ponekad je bolje e, staviti ih u program rehabilitacije, ali to podrazumijeva e, uspostavu e, čvrstog i smislenog takvog programa. I znam da jedna zemlja država članica želi, odnosno planira do ljeta uspostaviti takav program. Isto tako postoji ove soft mjere, to je nešto što treba napraviti i to je nešto što nije vezano samo uz terorističke prijetnje, ali to je nešto što treba napraviti. Dakle, e, kako se boru protiv terorizma uvrstiti u sport, kulturu i obrazovanje? Znam koliko povjerenica Mogherini želi uspostaviti, odnosno razvijati kulturnu diplomaciju. Ja nastojim e, napraviti ono što je Obama napravio, a to je da se putem interneta, virtualnog Erasmus programa poveže milijun u slučaju Amerika Amerikanaca s milijun mladih širom svijeta. Još jedna stvar koja je važna za ovaj odbor je vanjski angažman. Sjećate se da je nakon napada u Parizu ministar vanjskih poslova nastražio da se usredotočimo na zemlje Mene, Zapadnog Balkana i na Tursku. I mi smo e, počeli uspostavljati prototeroristička partnerstva i želimo uspostaviti politički dijalog u području borbe protiv terorizma. Kad je riječ o tom partnerstvu, prva stvar koju bih htio istaknuti je sjajna suradnja komisije, e, službe za vanjsko djelovanje i mene tijekom komisije koja e, u okviru projekta e, sigurne unije i komisija želi osnažiti to partnerstvo i to je odlična vijest. Do ljeta bismo trebali imati smislen paket za Tunis, Libiju i Jordan, odnosno Libanon, ispričavam se. Na papiru to je bilo prilično zanimljivo. Dogovorili smo se s tuniskim prijateljima o nekoliko e, ciljeva. Ne želimo samo bacati novce i pružati opremu. Želimo postati dijelom zajedničkog pristupa kako bismo poboljšali njihovu e, otpornost na terorizam. Što to znači? To znači da ih trebamo pozvati da osmisle e, sveobuhvatnu strategiju borbe protiv terorizma. Jer prečesto se događa da te zemlje imaju isključivo represivni pristup borbi protiv terorizma, a provodi ga sigurnosna služba. Želimo da se uključe sva ministarstva, odnosno da pristup bude sveobuhvatniji. Primjer e, Tunisa se sa mnom e, složio da će uspostaviti nacionalnog e, e, savjetnika za sigurnost i služba za vanjsko djelovanje će poslati šest svojih službenika kako bi mogao mobilizirati druga ministarstva, dakle ministra za odnosno ministarstvo obrazovanja, socijalne, socijalne politike i tako dalje. To je jedan aspekt. Isto tako treba investirati u preventivu. To je e, nešto, to je glavni apel UN-a. Svaka država članica UN-a treba odlučiti e, kakav bi akcijski, preventivni prototeroristički akcijski plan e, bi trebalo E, primijeniti. Mi to podupiremo. Isto tako trebamo e, podržati e, pravosudne polove, to je nešto što je uspostavljeno u Tunisu. Trebamo pomoći prije svega Tunisu, ali i Amerikanci i Njemci su angažirani u zaštiti granice s Libijom, ali treba napraviti još više. To je bio dio više političkog sporazuma i pokušavamo vidjeti e, e, što sve postoji u različitim e, sporazumima o financiranju. Tu je i FBI, tu je i novac za razvoj, E, gledamo što sve postoji kako bismo pomogli e, Tunisu u tim namjerama, a jednako tako i Jordanu i Libanonu. Usredotočavamo se, kao što sam već rekao, na borbu protiv e, ekstremizma, zaštitu granica i tako dalje. Zatim sigurnost zrakoplovnog plovnog prometa, zračnog plomota, prometa. Ne znamo što se dogodilo s avionom E, Egypt era ali u svakom slučaju treba povećati sigurnost zračnog e, prometa i imamo program za to. Mogu vam dati nekoliko e, primjera programa koji su u pripremi. U Tunisu smo započeli program u vrijednosti od 23 milijuna eura kako bismo poboljšali sigurnosni sustav, kako bismo poboljšali parlamentarni nadzor nad tim sustavom, a isto tako i kako bismo uključili Ministarstvo obrazovanja u preventivu. Irak s nacionalnim e, savjetnikom za sigurnost e, pokrenuli smo mali program u vrijednosti od 3,5 milijuna kako bismo poboljšali dijeljenje, prikupljanje i dijeljenje e, podataka. U Jordanu smo e, pokrenuli najveći preventivni program, vrijednost mu je 10 milijuna eura i želimo posebno se usredotočiti na jug e, Jordana i na Zarku, to je na sjeveru Jordana, gdje e, postoje e, džepovi gdje se događa radikalizacija i želimo da se to prevenira. Zatim, s British Councilom i i britanskim e, ministarstvom vanjskih poslova smo pokrenuli isto tako određene programe e, za Libanon i Jordan. E, sljedeća razina partnerstva će se uspostaviti s Tunisom, Marokom i Egiptom. Pokrenuli smo te razgovore, ali nismo daleko još došli. Alain Leroy je rekao da će Libija naravno biti na vrhu popisa prioriteta, čim se čim nas pozove vlada nacionalnog jedinstva da im pomognemo osnažiti e, kapacitet u borbi protiv terorizma. Kad je riječ o Zapadnom Balkanu, slovenski ministar vanjskih poslova je okupio sve relevantne i aktere i bavimo se preventivom. Eto, toliko o partnerstvu. E, ministar vanjskih poslova tražili su nas da povećamo E, politički dijalog e, s ključnim zemljama. 8.6. E, ćemo pokrenuti proteroristički dijalog s Turskom. To će uključiti važne aspekte, kao što smo mogli vidjeti u dramatičnim događajima nedavno u Belgiji. Moramo vidjeti kako poboljšati komunikacijske kanale između Turske i naših E, policijskih snaga kako bismo znali kada se netko pojavi u Europi da, da za to postoje dobri komunikacijski kanali. Zaljev trebamo se više angažirati. Kao što sam već rekao pre nekoliko tjedana, ići ćemo u Emirate i u Katar, a uskoro i u Saudijsku Arabiju. Trebamo se više angažirati jer trebamo osnažiti poruku e, da nam je doista stalo i želimo smanjiti tenzije između eh, Irana i Saudijske Arabije, odnosno u, u zaljevskim zemljama. Želimo poboljšati sigurnosnu situaciju u, regiju, u regiji. Kad je riječ o samoj eh, i potrebna nam je adekvatna struktura za to. Počeli smo isto tako i dijalog s Rusijom, a sljedeći na redu je Iran. Visoka predstavnica je odlučila e, poslati ataše za borbu protiv e, terorizma u mediteranske zemlje, jer oni nam pomažu e, u identificiranju potreba i pokretanju relevantnih projekata. Ono što bih želio da se pojača je da ima e, više angažmana Europola, Eurojusta, Sipola, e, te mreže vezane uz radikalizaciju. Jer godinama smo gradili unutarnju sigurnost. Ove i te agencije su sredotočene na taj unutrašnji zadatak i to ima smisla ali e, sada je došlo do, sada su to zrele organizacije i to su izvrsni instrumenti. Trebamo promicati platforme protiv Europola u tim zemljama, treba podup, prijeti kaznenopravnu dimenziju. U tom smislu e, Europol tu može pomoći, a isto tako e, potreban je i jedan e, specifičan program gdje bi se ili u Europi ili u tim zemljama educirali ljudi koji su zaduženi za borbu protiv terorizma i postoji interes u regiji MENA za to. Podupiremo nekoliko multilateralnih forma koalicija za borbu protiv e, Isila. E, jučer se od nas tražilo da se više uključimo u u rad različitih radnih skupina te koalicije za e, borbu protiv Isila. Znate da smo mi smo i članica mreže GCTF, a radi se o globalnom formu za boru protiv e, terorizma. Idući tjedan u Džibutiju će se održati sastanak sa svim zemljama roga Afrike i razgovarat će se o zanimljivim inicijativama. E, GCTF e, ima, dakle, uključuje različite inicijative, uključujući i privatna javna partnerstva i nastojimo zapravo proširiti E, informacije o tome što je više moguće. Glavni tajnik UN-a e, potiče da se usvoji akcijski plan, trebao bi se usvojiti u lipnju. A isto tako oni su otišli u Brisel i u Kairo i želimo više surađivati. E, I na kraju partnerstvo s SAD-om. U zadnje 22 godine kojim se bavim sigur, sigurnošću nikada nije bilo ovako bliže suradnje nego što je ona danas. Ja bih rekao da je zbog Snowden Leaksa došlo do različitih inicijativa, a isto tako je došlo i do sporazuma s između Europske unije i SAD-a o zaštiti podataka. E, predsjednik Obama je doista promijenio e, paradigmu borbe protiv e, terorizma, tako da je kontekst dobar. Imamo program koji omogućuje da više od dvije trećine država članica e, može ući u SAD bez viza. To je nešto što malo zabrinjeva SAD s obzirom na radikalizaciju u Europi, i stoga se žele više angažirati jer ne žele da netko iz Europe dođe u SAD i tamo organizira neki napad, što ima smisla. Tako da su dosta spremni, jako podupiru Europol, žele da ECTC eh, da bude učinkovitiji, žele E, da se uspostave jače veze s NCDC-om, e, Centrom za borbu protiv terorizma smještenom u Virginiji. Naravno, e, postoje u SAD-u i različiti stavovi. Zatim tu su i digitalni dokazi o kojima sam već govorio i za to treba naći rješenje i htio bih vam usmjeriti pozornost na zakon koji je Senat Uh, usvojio prošli tjedan. Ako se on donese, uh, to će biti zabrinjavajuće. Radi se o zakonu protiv uh, sponzora terorizma. Samo bih htio telegrafski spomenuti određene izazove gdje treba napraviti nešto više. Prvo, kako e, postupati s povratnicima. Jer kao što sam već rekao, s obzirom na slabljenje e, Daesha u Siriji, doći će do bržeg povratka povratnika u Tunis, Francusku, Belgiju, Egipat i druge države. Trebamo još više suradnje na Mediteranu u smislu razmjene informacija. Jedan od problema u Europi je to da zakonodavstvo za Eurojust i Europol su toliko zahtjevni vezano uz privatnost da zapravo Europol ne može razminjivati podatke s tim zemljama zato što oni ne nude istu razinu zaštite podataka tako da moramo biti kreativni znači druge načine jedan od načina je da se više koristi Interpol znači povratnici zatim toksična veza između migracija i e, terorizma, zatim problem lažnih dokumenata. Znamo da velik broj libijskih i sirijskih, e, a i iračkih putovnica je ukraden. E, sigurnost je naravno najvažnija. Posljednje ankete vezane uz radikalizaciju su spomenuli da je bitan pristup radnim mjestima, E, vladavina prava i demokracija, da je to ključno. Dakle, razvoj i sigurnost trebamo e, što više integrirati u naš rad, koliko god je to moguće. Hvala. Ovo Hvala. Imam dva, tri kratka pitanja. E, prvo, kad je riječ o razmjeni informacija, obavještenih podataka, znamo da je važno prikupiti maksimum obavještajnih podataka i znamo što radite na razini europskih država, ali količina obavještajnih podataka možda nije relevantna. Treba znati koje obavještajne podatke treba imati. Pa me zanima što se radi da svi na isti način tumače koje su obavještajne informacije potrebne, su relevantne a e, drugo se odnosi na zaljevske zemlje. To je bitno e, i u kontekstu razmjena obavještenih podataka, ali i deradikalizacije. Čini mi se da neke od tih zemalja su zapravo prve pokrenule aktivnosti e, deradikalizacije Emirati, Kuvajt, Katar. Kad je riječ o tome, da li vi predviđate razmjenu s njima, suradnju s njima, jer čini mi se da bi to bilo relevantno s obzirom e, na njihovu važnost u islamskom svijetu. Gospodine predsjedniče, htio bih reći da vam čestitam i čestitam na vašemu radu u trenutku koji je jako težak. E, već nekoliko puta smo se susreli s vama i e, sasvim je jasno da ste, e, se, da ste na pravom putu. Htio bih istaknuti dvije stvari. Prvu ste već naveli u svome uvodu. Želite da se snažno razvije politika prevencije e, na internetskim mrežama koje regrutiraju mlade u Europi, ali ne samo u Europi, već i u arapskim zemljama. I e, htio bih vam postaviti sljedeće pitanje. Koja su to partnerstva koje želite razvijati u tom smislu s drugim zemljama. Bilo da se radi o državama članicama Europske unije, bilo da se radi o zemljama Sjeverne Amerike, e, gdje su zapravo e, ti web sajtovi smješteni i drugo. Kao što je već malo čas rekla gospođa Alio Marie, e, znamo da radikalizacija postoji u tim arapskim zemljama kao i u europskim zemljama postoji li u vašoj politici e, predviđen, parte, predviđeno partnerstvo s e, kulturnim islamskim e, centrima kako bismo unutar Europe na neki način osmislili novi način suživota putem međureligijskog dijaloga E, jeste li predvidjeli neka partnerstva iz organizma poput e, lise School e, i s arapskim organizacijama za obrazovanje i za znanost. Postoji niz organizacija koje imaju zajednički interes poput europskih kulturnih centara E, i njihovim homolozima u, e, e, u muslimanskim zemljama, bilo da se radi o zemljama Magreba, Mašreka ili zaljevskim zemljama. Hvala, gospodine Parnjo. Gospodin Belder je sljedeći. Eh, eh, Poštovani gospodine predsjedavatelju, hvala vam lijepo. Ja sam vrlo pažljivo slušao ono što je gospodin Kerkov iznio, to su bile izuzetno dobro izložene činjenice. Mi smo jedna od država koja imamo veliko iskustvo vezano s prototerorističko djelovanje, a isto tako i u suzbijanju e, terorizma. Židovska država to nije bilo rečeno, dakle suzbijanje terorizma to je izuzetno važna točka u Izraelu, Jordanu, Imamo izuzetno snažno pokret eh, dakle prototerorističkih jedinica i mene bi zanimale odnos sa Izraelom s tim u vezi u prevenciji terorističkih eh, dakle akcija. Imamo i jedan objavljeni dokument, eh, sigurnosni dokument o novom teroru koji smo vidjeli u nastrašnim e, napadima u Briselu. Postoji i nuklearni terorizam, kemijsko oružje koje se koristi u Siriji i u Iraku. U tom ratu se zapravo vodi jedan kemijski rat, možemo reći, e, granice zapravo su postale skroz neprozirne. To je jedan strašan scenarij. Terorizam, opasnost od terorizma, e, oružje za masovno uništenje, bakterijsko, kemijsko naoružanje i tako dalje. Hvala lijepa, gospodin Hvala gospodine predsjedavatelju. Ja bih vas želio pozdraviti i isto tako zaista zahvaliti na ovom interesantnoj prezentaciji, te isto tako i smjernicama u budućnosti. Ne samo koordinacijski koraci, već i zajedničko djelovanje koje se tiče razine Europske unije. Ne samo da nam je potrebna koordinacija, već nam je potreban e, zamašnjak u koordiniranim akcijama. Dva pitanja koje bih postavio. E, vaša procjena vezana uz e, akcije Europske unije u području prevencije dakle pranja novca. E, mislim da Europska unija, pogotovo neke članice, prihvaćaju e, prejednostavno prljav novac poglavito kada je riječ o državama iz mog okruženja gdje postoji politička korupcija, gdje se novac krade i onda kanalizira kroz povezane osobe te se na taj način investira u Europskoj uniji. ovo je zapravo primjer korupcije, ne mogu to drugim nazivom nazvati, ovo pak e, dovodi do velikih e, financijskih tijekova koji se mogu investirati u bilo kojem dijelu. Kakve su vaše procjene s tim veze? Vi ste govorili isto tako i o suradnji sa Rusijom. Spomenuli ste isto tako i Čečenije, te njegovo rukovodstvo na čelu sa Kadirovim. Oni imaju oko 30 tisuća dobro istreniranih e, službenika, tajnih službi koji su dobro pripremljeni, a dosta dobro organizirano e, grupa e, stručnjaka koji su spremni otići u bilo koji dio svijeta kako bi poduzeli akcije čečenski borci koji slobodno mogu prelaziti e, prema Južnom Kafkazu, prema Siriji, koji isto tako trguju oružjem i koji sudjeluju u vojnim akcijama. Želio bih čuti e, vašu stranu, odnosno čuti što e, kao teroristički i prototeroristički programe s tim u vezi imamo, a isto tako i što je učinjeno s tim u vezi možemo zatvoriti naše oči spram ovih eh, zaista prijetećih opasnosti Gospođa Lohbiler, hvala gospodine predsjedavatelju, gospodine Kerkov, hvala na ovom sveobuhvatnom i detaljnom prikazu vaših prototerorističkih segmenata u vašem poslu. Ja bih željela procjenu s vaše strane, govorili ste o stranim borcima eh, da se broj smanjuje, međutim da ih je još uvijek velik broj, a isto tako imamo i slučajeve da se ciljano ovi strani borci ubijaju i to dronovima, Imamo slučaj e, dva britanska državljana koji su se priključili snagama IS-a, Rehad Khan i Rural Admin, koji su sa svoje strane ubijeni ciljano od strane britanskog drona. Kako procjenjujete ovaj čin? Postoji sudski postupak e, u Ujedinjenoj kraljevini, ali kako je vaša procjena s tim u vezi da se koriste e, dronovi kao naoružanje ciljano protiv ljudi u ovoj borbi? Hvala vam. Gospodin Karvar, izvolite. Hvala gospodine predsjedavate, hvala gospodine Kerkov. Ujedine kravice koja je nekoliko tjedana prije odluke o tome da će ostati članica Europske unije e, i u samoj kampanji sa e, Brexitom, da li će on izazvati ne samo e, dakle za na pitanja posljedice smatramo da svakako E, neće biti nikakvog učinka na sigurnosna pitanja e, Ujedinjene kraljevine ukoliko napustimo Europsku uniju ili će dovesti do bolje sigurnosti. Ujedinjena kraljevina je sila koja se koristi tajnim službama koja je opskrbljena i koji se zasnivaju na informacijama tajnih službi, a isto tako e, svoje informacije dijele. U slučaju Brexita da li ćete nastaviti surađivati sa e, britanskim službama na bilateralnoj osnovi e, i na pitanjima o čitavom svijetu i da li postoje e, planovi za centralizaciju u e, procjeni nove sigurnosne strategije Europe. Možete li zašutiti? Hvala. Antonio Panceri. Hvala, gospodine predsjedavatelje. Dva kratka pitanja koja bih e, želio postaviti. Vi ste jasno pokazali kakva je riječ vezana u kooperaciji sa e, raznim državama. Jednu državu niste naveli, koju smatram da je ipak dosta veliku brigu izazove. New York Times je objavio jednu studiju koja e, dakle govori o Kosovu. To je na neki način crna rupa Balkana ili možemo čak kazati čitave Europe. U temeljnim polazištima e, imamo na neki način jedno mjesto povlačenje za isis u Kosovo, da li će se učinkovito ili, ili se učinkovito nadzire ova država? Drugo pitanje koje bih imao prije nekoliko dana komandant Talibana e, ubijen je isto e, uz pomoć drona. Da li ste procijenili na političkoj razini, e, jer posebnost ovakvog postupka je da talibani djeluju lokalno, ali sada postoji opasnost i rizik da bi ovo sve skupa moglo dovesti do infiltracije u Afganistanu e, i to od strane Izisa koji neće imati utjeze samo u Afganistanu već i u Europi. Hvala. Hvala. Ja bih imao pitanje vezano uz indoktrinaciju u Europi. Ekstremni islam vidimo džamije, e, isto tako e, oni koji se označavaju kao ekstremisti i koji vode i rukovode osobama koje nisu suviše obrazovni i koji su izvan tradicionalnog eh, muslimanskog svijeta. Ja govorim ovdje o Saudijskoj Arabiji i indoktrinaciji putem tawa, to je jedan oblik eh, vabizma i eh, salafizma i ekstremnog salafizma koji se na taj način širi. E, Saudijska Arabija, koja se smatra prijateljem i saveznikom, postoje ipak radikalna indoktrinacija. Svi oni koji e, prate taj dio, to je zapravo jedna e, dvojba. Vidimo koliko je korumpirana vlast u Saudijskoj Arabiji koje s jedne strane preko radikalnog salafizma žele spasiti svoje pozicije i kroz radikalni salafizam i kroz indoktrinaciju se pokušava na neki način provesti indoktrinacija, poglavito kada je riječ o saudijskoj oligarhiji e, sam način promišljanja se pokušava infiltrirati i u Velikoj Britaniji i u drugim državama a vidimo isto tako i u ekstremnim školama u kojoj se provodi upravo indoktrinacija. Ja ne govorim samo o islamskoj vjeroispovijesti, već govorim o ekstremnim pojavama koji proistječu iz ovih organizacija koje su van svake kontrole. Terorizam, Riječ je o tome da treba taktički i strateški društvo pogoditi kroz napade gdje se ubija što više ljudi, to su simbolički činovi jer je riječ o akcijama i onim terorističkim napadima koji su punktualne naravi i koji onda multipliciraju svoj učinak. Svaki napad, ja govorim o madridskom napadu kada smo imali više od stotinu mrtvih, e, svoj uspjeh ima samo ako uspije promijeniti naše ponašanje i ponašanje institucija. Najbolji cilj je zapravo simboličke naravi. E, taj simbolički cilj koji ima i konkretan sadržaj baš zbog svoje simbolike i koji je jednostavno dostupan. Poznajem mm, osobu koja je kazao da se to može postići sa Kalašnikovim, a sa licencom za lov se može kupiti Kalašnikov i stoga se može učiniti bez ikakvih problema automatsko oružje e, i sa takvim oružjem se može učiniti doista velika šteta. Samo da odete na Plas Luxembourg sa jednim e, takvim naoružanjem a, i da vidite što se svašta može dogoditi zastupnicima. I zaista me čudi i iznenađuje što terorističke aktivnosti nisu ciljani. Ovdje bi bio najbolji cilj. Imamo lijepa vrata, sva su vrata nadzirana e, na ulazu u naš parlament. Međutim, u našem e, zgradu se može ući u bilo koji dio i zboga sam E, eto i potpredsjednika parlamenta upozorio na to. Nisam histeričan, ja dolazim iz Baske i godinama sam živio sa prijetnjom ete, e. e, navikao sam na to, ali mislim da je skandalozno da zatvaramo oči dakle, pred ovim terorističkim ciljevima, a to je Europski parlament, jer je tako jednostavno ući u zgradu, jer i tako bi to bio simbolički čin. Pređemo sada na temu Libije sve države u svijetu sa ovom e, fantomskom vladom koja je priznata, ja ne poznajem e, nikoga, ova vlada čak nije priznala ni libijski narod. Ta vlada kupuje e, dakle, svoj status unutar vojnih snaga nad kojim pak nemaju nikakvu nadzor po Misrate ili na zapadu Libije na istoku Libije, Kalihafta, Hafta, a isto tako ne govorim o parlamentu u Tubruku, koji je isto tako fantomski parlament, eh, koji je Akila Salek i predsjednik, o njemu uopće ne želim gubiti riječi. E, na jugu paravojne snage i isto tako i na istoku i zapadu koje ne priznaju niti tuareške paravojne snage, a isto tako i e, snage u Sintanu. Pitanje koje bih postavio, da li je moguće imati aktivnu borbu protiv terorizma i IS-a u Libiji u ovakvim okolnostima kada smo stvorili jednu fantomsku snagu koja može samo kupovati mir a isto tako kao što se mogu kupiti i prostitutke. Mislite li da je moguće e, imati jednu trajnu ljubav i time što se neprestano kupuju ove paravojne snage i njihova blagonaklonost. Kako je moguće da IS u Sirte i Derni, a isto tako i u Iraku i u Siriji, toliko dugo djeluje i toliko dugo održava predugo. Ovisni su o logistici e, iz Sirije, Iraka, a s obzirom na propusnost granica i s obzirom na turske, kurdske i sirijske granice. Kako je uopće moguće da IS ima pristup već godinama e, puteve, stvoriti te puteve logistike, govorim o civilnoj logistici, a koja se koristi i za vojne potrebe. Tisuće, stotine novih vozila od nekud su morali doći e, u u Sirteu, to se upravo događa. Kako je moglo biti moguće da se ne prepriječe ovi putevi? Gospodin Kirkov, imate na običan način e, da sada date odgovor na pitanje. Možda bi bilo korisno, s obzirom da su na vijeću jučer ministar raspravljali tijekom ručka o strategiji globalne sigurnosti, kako vidite s suzbijanje terorizma u samoj dokumentaciji i e, s obzirom na prioritete i kontekste u kojima ste bili spominjali. Hvala. Odgovorit ću redom na pitanje. Prvo je gospođa Alio Marie postavila pitanje, ja se potpuno slažem s njom. Ne radi se samo o količini informacija, već i o kvaliteti i o sposobnosti za analizu. Tako da mislim da je ona postavila pravo pitanje. Kao što znate, jedna od velikih poteškoća u Europskoj uniji je to da ne postoji um, uh, pravna nadležnost Unije u području obavještenog rada i osobno mogu reći da ja pokušavam o tome razgovarati. Prošli tjedan sam e, razgovarao sa e, političkim dužnosnicima zaduženima za sigurnosni sustav država članica. Ja mislim da bi bilo dobro poticati, a za to postoje i europska sredstva, da se osnuje europska e, akademija za obavještajnu analizu odnosno treba poticati edukacije, vrlo precizne e, edukacije, pritom mislim čak i na postdiplomske e, programe. Znam da Njemci bi to htjeli, ali zašto ne bismo imali e, europsku inicijativu te, te vrste? Govorili smo malo prije o Five Wise. E, jedan od predstavnika tih zemalja je rekao sljedeće. On je rekao da, veliki naš izazov je analizirati i e, definirati prioritete u obavještajnom radu, odnosno u analizi obavještajnih e, informacija. Dakle, mislim da treba bolje isto tako iskoristiti i europska sredstva za istraživanje u području e, obavještajnog rada. E, ja kao i kolege iz komisije želimo da projekti koji se financiraju odgovaraju pravim potrebama korisnika. Mislim da sam u pravu kad kažem da trebamo biti u stanju izraziti svoje potrebe u idućih 10 ili 20 godina. Dakle, Prvo je to, treba utvrditi naše potpore, a naravno e, sigurnosni rad je nešto što, za što postoji prostor za napredovanje. Dakle, ta analitička dimenzija je jako važna. Kad je riječ o deradikalizaciji i o iskustvima zaljevskih zemalja i ne samo zemalja zaljeva, da, postoje određena iskustva koja se ne mogu samo tako prenijeti. Primjerice, ja sam posjetio Centar za e, deradikalizaciju u Rijadu. Oni imaju jako dobar e, dobru stopu uspjeha i možemo se nadahnuti njihovim iskustvima, ali nisam siguran, siguran da se to može prenijeti u tom obliku u kojem postoji tamo. Zatim u Singapuru, u Maleziji, E, isto tako postoje takva iskustva, ali mislim da Europa treba definirati vlastiti model za to. Jer kad pogledamo proces radikalizacije, tu su tri važna faktora. E, objektivni faktor, a radi se o objektivnoj ranjivosti, ugroženosti, a to je i subjektivni i psihološki faktor, a to je i ideologija. I e, potreban je određeni kontekst za sagledavanje e, te, te teme i mislim da te faktore treba uzeti u obzir. Ali slažem se potpunosti s vama, ne treba e, ponovno otkrivati vatru, već treba iskoristiti postojeća iskustva. Kad je riječ o pitanju vezanom uz internet i da li uključujemo američke partnere, odgovor je da, naravno. To je pitanje o kojima raspravljamo s njima. Podijeljeni smo ne samo e, E, ne samo zbog postojanja Atlantskog e, oceana, već i zbog prvog amandmana u američkom ustavu, koji daje veliku širinu u izražavanju e, nego kod nas i to se odnosi na internetske e, provajdere, odnosno pružatelje. I takvi zakoni ne postoje u Europi, u Belgiji i tako dalje. Dakle, potreban je europski dijalog sa velikim internetskim tvrtkama i mi želim, mislimo da je potrebno uspostaviti dijalog, a tu je i veličina bitna, znači e, Google i druge velike tvrtke E, trebaju na europskoj razini s nama razgovarati. I komisija sada e, uspostavlja radni program rada koji se time bavi. Mislim da smo utvrdili što treba napraviti, a sada treba to na neki način povećati, staviti u šire razmjere. I države članice mogu pomoći. Prvo, potrebno je dobiti informacije o malim platformama, jer Facebook, Google i Twitter i tako dalje imaju određene kapacitete koje male platforme nemaju. Na tome treba raditi. Treba raditi i sa, e, sa, sa civilnim društvom. Recimo Twitter ima e, platformu koja ih povezuje sa e, civilnim društvom i oni organiziraju tehničke edukacije. Dakle, e, trebamo da se to što više primjenjuje. Drugo, ne znam sve organizacije koje ste spomenuli. E, bilo bi mi zanimljivo dobiti taj popis. Da, mislim da je jako važno istražiti zajedno s našim e, partnerima iz arapskih zemalja načine kako promicati borbu protiv iskrivljavanja e, islama koju predvodi Daješ. Isto tako mislim da Europska unija treba započeti raspravu o raspravu o razvoju europskog islama. Radi se zapravo o različitim e, politikama koje postoje europskim zemljama. E, Francuska je recimo raspravljala s Marokom i Alžirom o edukaciji imama. U Njemačkoj postoji jedan drugi program koji je povezan s Turskom. E, mislim da trebamo usporediti e, pristupe u različitim državama članicama kako bismo vidjeli što funkcionira, a što ne, kako bismo razvili europski islam na pitanje da li imamo dijalog sa Izraelom i kooperaciju sa Izraelom, da, imamo i to je zapravo gospodin Beller je postavio to pitanje. Ja sam nekoliko puta bio tamo i za mjesec dana ćemo opet biti u Izraelu. Imamo formalno i neformalne rasprave na mnoga pitanja i povezana s mnogim temama. E, način na koji oni sigurnost zrakoplovstva osiguravaju na u aerodromskim gradama Jordan, da, naravno, e, mi podupiremo inicijativu e, kralja u Jordanu da se upravo promovira jedan umjerena interpretacija islama, a isto tako smo započeli ovaj dijalog sa Jordanom, sa princom Gazijem koji želi našu potporu i mi ćemo to svakako nastaviti u inicijativi. Što se tiče nuklearnih terorističkih prijetnje, Ciberhet e, ne samo kemijsko naoružanje, jedan dan u unutar konferencije će biti i posvećen biotehnologiji i zbog toga u zadnje dvije godine smo poduprli CBN Head Center u mnogim državama, eh, u državama članicama, ali u drugim dijelovima svijeta to je doista jedan skupocjeni program, ali vjerujem da moramo pomoći državama kako da budu bolje pripremljena u slučaju mogućih eh, ovakvih prijetnji. Ja bih e, dodao vezu kibernetičku sigurnost e, i kibernetičke terorističke napade. Do sada to nismo imali, međutim moramo biti pozorni i na toj fronti. To nije trend, ali bi to moglo se razvijeti i poput e, jednog dana i poput nuklearnog terorizma. Korištenje nuklearne materije u eksplozivima. Što se tiče pitanja kolega Ostrovijezius o pranju novca, da, ja bih rekao da na ovom segmentu u akcijskom planu koje je komisija predočila da se još jednom e, vezano uz direktivu i u financiranju terorističke aktivnosti i pranju novca komisija će uskoro izaći isto tako i sa e, dakle, provedbenim e, aktima upravo da se stavi naglasak na taj segment na pravom smo putu i komisija se želi zatvoriti eventualno one rupe vezano uz krijumčarenje kulturnih dobara, virtualne valute i tako dalje. Ono što se kazali vezano uz Čečeniju, a isto tako i uz informaciju koju ste dali, da, Istina je i točno je da velik broj građana e, i boraca iz e, Čečenije prelaze u Dagestan gdje imaju zapravo rukovodeću funkciju i to pak ima utjecaje ne samo na Rusiju već i na ukupnu središnju Aziju jer velik broj građana iz e, Tadžikistana, Kirgistana, Uzbekistana velik broj njih su se preselili u Rusiju u potrezi za radnim mjestom. Međutim, oni su za zapravo na neki način ostali na cjedilu zbog e, teške ekonomske krize i e, mnogi ovise o tim prihodima, a to je upravo rezervar koje Sirija daješ može privući strahovito velik broj web stranica u Rusiji upravo zato što imamo e, i borce iz Čečenije i Dagestana. Upravo to je način e, imamo e, razmirice sa Rusijom, međutim na ovom području moramo surađivati i dijelimo zabrinutost. Pitanje je da li prihvatljiva upotreba dronova. Mi smo raspravljali o tome da li je to i e, legalno, nelegalno. Ne postoji razlika između napada e, dakle dronom ili e, borbenim zrakoplovom. U suštini nema razlike. Ono što se treba respektirati to je dakle pravilo međunarodnog ratnog prava gdje se i primjenjuju Ženevska konvencija ukoliko je to dron ili je to raketa koja je lansirana sa podmornice zapravo u suštini nema razlike. U tom slučaju u Siriji Naravno, mi smo suočeni sa jednim e, borbenim djelovanjem, a koje isto tako i u Iraku imamo borbeni sukop i na to treba odgovoriti prije no na pitanje specifične upotrebe dronova. Gospodin Kaver je postavio pitanje povezano sa Brexitom i nisam eto uz ovako blisk odluke eh, htio na neki način reagirati na to, ali moje osobno iskustvo koje mogu podijeliti Velika Britanija je među onim državama koje su mi najviše pomogli u posljednjih osam godina u mom djelovanju osobnom u prototerorističkim aktivnosti i mislim da mogu strahovito puno doprinijeti u sigurnost Evropske unije. Oni to čine. E, možda misle da sam ja dobar čovjek, ali i dobar, dobar e, suputnik. Međutim, e, možemo imati tu dodanu vrijednost, a svakako nadamo se da će Velika Britanija ostati u Europskoj uniji ne samo da, da donosi puno toga, vi ste govorili akciju Five Eyes, ali isto tako i Britanija imala e, terorističke napade i morala je pružiti svoj odgovor. Moj odgovor bi bio zapravo da osobno, a i samo iznosim svoje osobno mišljenje, neće na neki način e, na bilo koji način e, nestanak sigurnosni mehanizmi Velike Britanije. E, Kosovo kao crna rupa, Zapadni Balkan, dakle radimo na toj temi i vjerujemo da postoje problem radikalizacije u nekim državama Zapadnog Balkana i zbog toga u cijelosti podupiramo inicijativu slovensko države da se koordiniraju sve različite inicijative na tom području koje su u nastajanju i koje se provode. U ovom trenutku imamo dva, tri prioriteta E, dakle, dakle krijumčarenje vatrenim oružjem, a drugo je prevencija i e, radikalizacija putem društvenih mreža, odnosno web stranica, a isto tako i e, sprečavanje erogrutacije. Što se tiče ubojstava šefa milicije u Talibana u Pakistanu, ja bih rekao da moramo osigurati nisam u cijelosti informiran, ali izuzetno je važno da konsolidiramo e, vladu i da podupremo mirovni proces, e, kao što ste i sami istaknuli. da još pokušava se uvući, još nisu uspjeli u tome, međutim, Iskustva pokazuje da su talibani uspjeli kontrolirati velik dio, ako ne i u cijelosti. Afganistan znamo jako dobro kamo to može sve skupa dovesti i stoga bismo eh, pozdravili ovo. Eh, pitanje vahabija, vahabizma, Saudijske Arabije i ekstremističkih tendencija. Želimo i e, surađujemo sa Saudijskom Arabijom na velikom broju područja. Princ Benef, kada je bio zadužen za unutarnje poslove, e, bio je izuzetno kooperativan u suzbijanju terorističkih e, aktivnosti, a uspješni su i na unutarnjem planu moramo proširiti ovu raspravu, a u svakom slučaju moramo e, suzbiti propagandu koju salafisti provodi, a svakako Saudijska Arabija igra značajnu ulogu u tome. Zbog toga sam ranije rekao, moramo se daleko više angažirati i sa Saudijskom Arabijom na ovoj temi. Ne mogu komentirati e, koliko je lako ili teško e, ući u ovu zgradu. Mene su kontrolirali kada sam ulazio i isto vrijedi i za vijeće, zbog toga tu mm, vjerujem da se to čini na profesionalnoj razini, e, dakle moj e, na neki način osobni tjelohranitelj se na neki način priključio u Europskom parlamentu, zaposlio se ovdje, imate jako dobru ekipu što se tiče Indija. Moramo čekati libijski zahtjev e, je prije nego što se možemo na bilo koji način uključiti, e, ali Leroa bi bio pozvan da odgovor na to. Mi smo na neki način u startu noj poziciji i znamo koliko je visoka predstavnica e, i angažiramo se, da je zaista velika prijetnja na prvom mjestu za same susjede, za tisuće Tunižana, Sudanaca i građana iz zone Sahela, subsaharkoj zoni, koji su se priključili. To je problem jer pola ovih boraca Daša u Sirtu jesu strani borci i ne želimo da se ovo vidi kao nova žarišne točke s borcima. šef sigurnosne službe u Francuskoj kaže da je mali broj koji se međutim može povećati i to sve do mjere da će biti jako teško ući u Siriju jer su Turci dosta E, um, snažno zatvorili granicu i želimo spriječiti bilo kakvu destabilizaciju susjednih država i osposobiti vladu da poduzme značajne akcije. Evo, to bi bilo to. Thank you very much. Zahvaljujem gospodine Kerf na ovom detaljnom pojašnjenju. I nažalost, vaša tema postaje sve delikatnijom svake godine Posljednji put kad ste bili ovdje imali smo od onda mnoge turističke napade, ne samo u Europi nego i širene u našem gradu. Evo ovime zaključujemo ovu točku dnevnog reda. I vidim da nekoliko naših kolega čeka preostale točke dnevnog reda što je debriefing o posjetu Afetove delegacije Bosni i Hercegovini. E, znači, prvom e, kosovskom SAPC-om, 12. E, SAPC-u u Crnoj Gori, 10. Albaniji, te posjetu u Arapskom tako Gospodin Brok, molio da se možda to odgodi za poslije podne pa dobro, ako se slažete, možemo o tome kasnije. A možemo pokušati iskoristiti 12 minuta koji su nam preostali da e, za, to, za e, o Kosovo, SAPC, što kraće evo možemo. Ja ću pokušati biti što je kraći. Smo uspješno konstituirali parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Europske unije i Kosova bez problema smo usvojili pravilnik o postupanju i raspravili devet tema relevantnih za razumijevanje prilika koje danas vladaju na kosovu. svakako treba istaknuti kako su u raspravama cijelo vrijeme sudjelovali i predstavnici oporbenih stranaka koji inače bojkotiraju rad kosovskog parlamenta. sa zadovoljstvom želim izvijestiti da smo jednoglasno usvojili zajedničke preporuke što ne znači da rasprava prije glasovanja na momente nije bila temperamentna. u uvjetima izrazito polariziranih političkih odnosa to je bilo i za očekivati ali ohrabruje činjenica da europska perspektiva zemlje ipak povezuje vlast i oporbu na čemu treba temeljiti i naše buduće političko djelovanje. ima dosta prostora da političke grupe u europskom parlamentu u kontaktima sa strankama parlamentarne većine i manjine ohrabre potragu za rješenjima za prekid trenutne blokade parlamenta i ublažavanje političke napetosti. kosovske vlasti su nedvosmisleno orijentirane da ubrzaju put zemlje prema članstvu u europskoj uniji. u tom smislu su se jednako izjašnjavali svi dužnosnici s kojima smo razgovarali predsjednik države Tači, predsjednik parlamenta veseli premijer mustafa i srpski zamjenik premijera Stojanović. posljednjih mjeseci europska unija je nizom poteza stimulirala daljnji rad prištine na euroagendi. od stupanja na snagu sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje do ukidanja viznog režima. na kosovskoj vladi i politici uopće je da u vrlo skoroj budućnosti pokažu rezultate u nizu otvorenih pitanja od borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala preko izgradnje efikasnijeg pravosuđa do nastavka dijaloga sa srbijom jačanja civilnog društva i neovisnosti medija želio bih se zahvaliti kolegama zastupnicima članovima zajedničkog parlamentarnog odbora koji su aktivno doprinijeli uspjehu ove misije kao i našem sekretarijatu koji nam je bio izvrsna potpora. Hvala. Thank you very much, uh, Tonino. Hvala, Tonino. Mis... Gospođa Šujica. Samo kratko uh, osvrnuti na ovaj naš posjet i poduprijeti ovo što je rekao gospodin Picula, predsjednik našeg parlamentar zajedničkog parlamentarnog odbora Zaista je bilo produktivno, jednoglasno smo usvojili sve zaključke od e, Poslovnika o radu do kasnije preporuka. Činjenica je da su opredijeljeni svi na europski e, projekt i da mi se čini da europski projekt zapravo za njih predstavlja jedan kohezivni element koji će ih zapravo E, koji ih zapravo svih e, na neki način povezuje pa je to bila i prilika da oporba prvi put e, nakon duže vremena dođe u parlament i sudjeluje u radu ovog parlamentarnog odbora. ono što bih posebno željela istaknuti to su za mene dvije situacije jedna je liberalizacija viza koju oni željno očekuju međutim postoje neki preduvjeti za ispunjenje te, e, te njihove želje. Tu je bio i naš povjerenik Hahn koji je na to jasno, je na to jasno ukazao, a to je rješavanje granice sa Crnom Gorom. To bi bio jedan od preduvjeta e, kod čega oni nisu baš bili suglasni jer su smatrali da prethodno takvi preduvjeti nisu postojali kad je u pitanju e, liberalizacija viza i otvaranje pregovora i druga situacija koja za mene se činila najvažnijom to je rješavanje e, na sjeveru kosova rješavanju asocijacije srpskih općina i to je ono oko čega oni se još uvijek spore zbog toga što nisu u stanju donijeti status, statut temeljem kojega bi ta asocijacija srpskih općina trebala funkcionirati međutim e, izgleda da je to i to preduvjet za daljnji nastavak integracija i vjerujem da će oni naći unutrašnje snage za razriješiti i taj problem. Hvala Dubravka, sad dajem naček naše izvjestiteljice za Kosovo, Ulrike Vitešan. Thank you, Chair. Hvala predsjedniče. Evo samo da se nastavim na ono što su rekli kolege. Mislim da je posjet bio doista dobar i drago mi je bilo što smo uspjeli tijekom europske integracije uključiti sve parlamentarne stranke u sve sastanke spc a svi ručkovi večeri bili su s nama i opozicija I mislim da ovi europski kontakti daju priliku i njima da donesu odluku da se vrate redovno parlamentarnom radu a dok smo bili tamo, također sastali smo se sa e, ženskim predstavnicima Skupštine Kosova i tamo su se pojavile sve žene iz svih stranaka, njih 15-ak, I mislim da smo doista dobro razmijenili mišljenja i također želimo reći da što se tiče našeg izaslanstva, e, šest zastupnika, četiri su bile žene, to je dakle bio dobar primjer i s naše strane. Pa još da spomenem pitanje koje je spomenula sada i Dubrovka i Tonino. E, pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom. Tu postoji jedno nerazumijevanje zašto je to uvjet za liberalizaciju viznog režima, dok druge zemlje članice kao Hrvatska i drugi također imaju bilateralne sukobe s drugim e, državama oko sebe i zašto bi onda njima to bio uvjet za liberalizaciju viznog režima to je ono što možda nije bilo shvaćeno s njihove strane, a teško im je to bilo i pojasniti. Dakle, evo toliko sam htjela dodati, evo, obzirom da imamo samo malo vremena. Hvala svima. Dakle, očigledno dobar sastanak i dobar, dobar napredak prema reformama i liberalizaciji viznog režima. A sada... Drugi dio točke 13 je SAPC, 12. SAPC sa Crnom Gorom. Gospodin Radoš e, ima riječ, izvolite. Joza, izvolite. Hvala lijepa. Evo ja sam zamaljan od kolegice Annelies Doc, koja je supredsjedateljica te zajedničkog parlamentarnog odbora, da dam kratko izvješće. Dakle, odbor se održao od 19. do 20. svibnja u Podgorici u jeku političke krize koja se tada dan prije toga, dakle 18. na neki način riješila dogovorom u parlamentu oko e, donošenja zakona o provedbi izbora, dakle jednog vrlo specijalnog zakona i oko e, restrukturiranja vlade. Tada je i opozicija koja inače nije sudjelovala u radu parlamenta bila samo na toj sjednici, međutim ona nije podržala taj dogovor što se tiče rekonstrukcije vlade, teško vlada u vrlo kratkom vremenu koje je ostalo do izbora može nešto učiniti. Zapravo ona služi više kao instrument e, e, provedbe dogovora, odnosno zakona o provedbi izbora u smislu da se državne institucije i državna sredstva ne koriste u stranačke svrhe u vrijeme izbora. Što se tiče procesa proširenja, on u ovom formalnom smislu ide, ide dobrim ritmom, dakle donose se zakone, institucije, ali generalno uvjerenje je da bi zapravo prve značajnije rezultate u pogledu provedbe e, e, tih novih reformi u pogledu efikasnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije zapravo tek treba očekivati. E, zajedničke preporuke su usvojene jednoglasno s tim što treba napomenuti da je odaziv zastupnika Europskog parlamenta na tom sastanku bio prilično skroman, dakle samo četiri zastupnice, odnosno zastupnike Europskog parlamenta su bili u zajedničkom parlamentarnom odboru, što na neki način zapravo šalje lošu poruku o angažiranosti Europskog parlamenta u pogledu integracije e, i pristupanja Crne Gore Europskoj uniji. Hvala lijepo. Hvala lijepa kolega Radoš. Pridruživanje sa Albanijom i ovdje bih zamolio kolegicu Schlein da nas izvijesti o posjetu delegacije. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ja sam potpredsjednica izaslanstva i trebala sam zamijeniti predsjednicu gospođu Makovi koja nije mogla ovaj puta sudjelovati u izaslanstvu. Sastanak se održao u ključnom trenutku za EU integracijski proces Albanije kada je ad hoc e, odbor finalizirao reformu pravosuđa kao ključni uvjet za otvaranje pregovora, ali i nužan preduvjet za daljnji napredak po drugim ključnim prioritetima, posebice borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. E, blizu su sporazume i tekst nakon godinu i pola rada sa golemim uključenjem e, međunarodnih i EU institucija sada je spreman za usvajanje, a usprkos ekstremno polarizirane e, političkog okruženja u Albaniji političkih tenzija. Po prvi put u nekoliko godina je SAPC se održao na prilično civiliziranoj i konstruktivnoj atmosferi i također želim izraziti zadovoljstvo na velikom uspjehu koji je postignut i zahvaliti svim kolegama koji su bili prisutni jer nakon neuspjelih e, pokušaja u posljednjih tri sastanka zajedničke preporuke su bile u konsenzusom usvojene ovoga puta. Raspravljala se stanje odnosa EU-Albanija, politički dijalog, napredak u reformi pravosuđa, implementacija o zakonu integriteta osoba koje su izabrane ili nominirane za javne službe koji također treba bolje provoditi, izbornu reformu, također je važno osigurati uvjete za fer i demokratske izbore, te također migracije i regionalna suradnja. E, delegacija EP imala je konstruktivne sastanke sa premijerom Edirama, predsjednikom, predsjednikom e, parlamenta i vođom e, opozicije. Zastupnici su se fokusirali na kri ključne poruke. Pravosudna reforma mora biti odmah donesena, važnost političkog dijaloga uključujući parlament, te provedba zakona o integritetu osoba e, izabranih ili nominiranih za javne dužnosti, također druge ključne reforme jer često postoji problem s implementacijom. Politički vođe zahvali se Europskom parlamentu na balansiranom izvješću za 2015. Izaslanstvo EP-a također sastava se s think tankovima kojima bi se mogla raspraviti opća politička situacija, također i nevladnim udrugama za situaciju ljudskih prava u Albaniji. Fokus je bio na reforme pravosuđa i zakon o dekriminalizacije. Ljudska prava, e, zastupnici ljudskih prava govorili su o nepostojanju implementacije zakona i strategija, nepostojanju izravnih usluga te nedostatku formalnih mehanizama konzultacije koji se moraju uspostaviti kako bi se E, saslušali njihove važni glasove. I glavni uspjeh SAPC bio je mogućnost redovne, normalne debate usvajanja zajedničkih preporuka, što je bio rezultat i vrlo e, jedinstvenog stava da izaslanstva EP od početka posjeta, a to je da stranke na vlasti i u opoziciji moraju pokazati da se mogu dogovoriti za, o zajedničkom dokumentu i poslati pozitivni signal Europskoj uniji, a posebice obzirom da su tri protekla sastanka neuspješno završila, a posebice e, i gledajući posljednje izvješće o Albaniji. Dakle, e, mislimo da smo ovime bili prilično uspješni i zahvaljujem svim kolegama. Zahvaljujem gospođi Šlajn. Ulrike Lunaček, želite prokomentirati? Evo samo kratak e, komentar i nažalost nisam mogla sudjelovati u spc u ali također e, sam u posljednjem e, izvješću govorila o posljednjoj rijeci slobodnog toka u Europi koju su poduprli civilno društvo iz regije u okviru balkanske mreže rijeka i ribovoća i ja sam sama bila na raftingu u toj rijeci i e, koja e, i također srela sam se sa zamjenikom premijera Pelešem i e, obzirom da je Turskoj dana koncesija nedavno za e, izgradnju e, 45 metarske brane koja će potopiti cijelo područje, Mnogi su tražili, mi smo također poduprli da se napravi procjena okolišnog učinka prema europskim standardima, ali bolje bojimo se ako se to samo prepusti Turskoj, to se neće dogoditi. Dakle, to je još nešto što se nadam e, da će, na čemu će e, surađivati izaslanstva jer mislim da bi bilo doista žalosno ako bi se to moglo, ako bi se to uništilo bez e, pravih e, europskih standarda. Hvala Ulrike na ovom okolišnom aspektu integracijskog procesa Europske unije. Zadovoljni smo izvješćem gospođe Šlajne u usporedbi s posljednjim izvješćem koje smo čuli na FET-u. On nije baš bio ovako pozitivan kao vaš posjet ovog puta u Tirani. Mislim da je to poticaj za daljnje reforme na strani Albanije. I sada dolazimo do 14. Eh, točke na našoj dnevnom redu. Radi se o informaciji o misiji delegacije za odnose s e, arapskim e, polotokom. Radi se o posjetu e, Kuvajtu i Omanu. Gospođa Alio Mari, hvala. Neću dužiti zato što imamo još dosta posla. Htjela sam samo reći odboru da sam otišla zajedno sa Žilom Parnjom i Alin Smith prošli tjedan u Kuvajt i u Oman. Radi se o regiji gdje se nalazi većina sigurnosnih i ekonomskih rizika s obzirom na e, krizu u Jemenu, Iraku, e, Izraelu, Libiji, a tu je i naftna kriza. E, Oman i Kuwait su dvije male zemlje, ali to su zemlje koje imaju dosta specifičnu i važnu ulogu u regiji. Sastanci koje smo održali na najvišoj razini s vlastima tih zemalja su se odvili u e, klimi obostranog poštovanja, prijateljstva i iskrenosti. E, s obzirom na važnu e, političku ulogu tih zemalja, sasnici su bili važni. postignut je konsenzus partnerima o komplementarnosti diplomatskih aktivnosti koje mi vodimo u toj regiji i koji oni vode u, u toj regiji. E, imamo zajednička stajališta i zaključili smo da je potrebno naći diplomatska rješenja za sukobe u regiji. Spomenuli smo tom prilikom e, da je potreban bliži odnos s dakle Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta tih dviju zemalja. A isto tako smo spomenuli potrebu da isto tako se treba pozabaviti i javnim mjenjem u našim zemljama kako bi se postigao napredak u raznim područjima politika. Prije tri tjedna održao se u Briselu e, prvi regionalni međuparlamentarni sastanak, prvi puta, to je bila, bila vrlo e, pozitivna, uspješna inicijativa i ta regionalna dimenzija je jako važna i uzemni posjeti su jako važni kako bi se produbili odnosi između zaljevskih zemalja, prije svega ove dvije zemlje, s nama i kako bismo se bolje međusobno razumjeli. Isto tako, a to je nešto što treba naglasiti, e, mediji u tim zemljama su jako zainteresirani za Europsku uniju i za Europski parlament E, bilo je jako puno medijskih izvještaja o našem posjetu i to treba imati u obzir e, i možda osmisliti neke inicijative u tom smislu. Kad je riječ o Kuvajtu, to je bio osmi među parlamentarni e, posjet u suradnji s e, njihovom parlamentarnom skupštinom. Našli smo se isto tako s predsjednikom njihovog parlamenta i e, odborom za vanjske poslove i odborom za ljudska prava a ono što je važno za Europski e, parlament, našli smo se i s e, Emirom i sa ministrom vanjskih poslova, ministrom pravosuđa, ministrom islamskih pitanja i e, dužnosnikom zaduženim za sigurnosna pitanja, a to je ministar unutarnjih poslova. Mi smo istaknuli našu zabrinost prije svega u pogledu borbe protiv terorizma i u pogledu sigurnosti Također smo govorili o potrebnoj koordinaciji e, djelovanja regionalnih aktera te komplementarnosti naših diplomatskih napora. Isto tako smo razgovarali o ekonomskim pitanjima, prije svega o e, posljedicama e, pada cijena nafte na tom području i to o ekonomskim i o socijalnim posljedicama, a isto tako smo govorili i o vizama za Schengensku zonu koja je potrebna za sve te zemlje, a to je bitno e, za identificiranje e, naše suradnje, prije svega ekonomske suradnje. A isto tako Emir je dobio znači liberaliziran je vizni e, režim za jednu zemlju i ostale zemlje ne razumiju zašto to nije slučaj za njih. Kad je riječ o Kuvajtu, htjela bih reći da se tamo odvijaju pregovori o Jemenu pod pokroviteljstvom UN-a. E, došlo je zapravo do neuspjeha, e, odnosno do prekida razgovora baš kada smo mi došli, što ne znači da se ova zemlja ne želi angažirati u tom smislu. Oni su naglasili važnost e, humanitarne pomoći Siriji. Isto tako smo puno govorili o situaciji u Iraku i u Siriji, kao i o izraelsko-palestinskom sukobu i predsjednik nacionalne e, parlamentarne skupštine E, Kuvajta je bio vrlo čvrst kada se o tome govorilo. On je rekao da je za njega rješenje tog problema nešto što je nužno kako mladi iz azijskih zemalja ne bi bili privučeni e, islamističkom retorikom. On je govorio o nizu inicijativa, a prije svega je istaknuo e, potreb, o potrebi da se Kneset isključuje iz e, međunarodne suradnje i o angažmanu UN-a vezanom uz UN-u rezoluciju. Isto tako smo govorili o situaciji u Bidunu. Radi se o mladima koji nemaju nikakvo državljanstvo i koji traže kuvajtsko državljanstvo i s jedne strane žele da se napravi razliku između onih koji dugo vremena nemaju državljanstvo i on između onih koji doista tamo rade i oni koji su zapravo prevaranti i koji naprosto prijevarom e, žele doći do kuvetskog državljanstva kako bi koristili određene beneficije. Govorili smo i o mjerama za boru protiv radikalizacije, protiv ekstremizma i o deradikalizaciji, a o, tome sam govorila, odnosno postavila pitanje gospodinu e, Keršovu. Također smo razgovarali s predsjednikom Skupštine i predsjednika e, s predsjednikom onoga što bi kod nas odgovaralo Senatu i razgovarali smo o brojnim temama koje zahtijevaju međunarodnu pažnju, a i e, s ministrom za industriju i trgovinu, kao i s ministrom za vanjske poslove. E, razgovaralo se o ekonomiji i gospodarskoj suradnji, postoji zajednički interes u i, intenzifikaciji investicija od strane Europske unije u Europsku uniju i i oni shvaćaju da nafta ne smije biti e, jedino što imaju u e, gospodarstvu i da je potrebno identificirati suradnju. Kad je riječ o geopolitičkoj suradnji, e, Govorili smo o intensifikaciji odnosa Europske unije i GCC-a, a govorili smo isto tako i o problemu e, viza za Schengen. Tu je situacija ista kao u slučaju Kuvajta. Govorili smo i o važnoj e, diplomatskoj ulozi Omana u e, regiji i htjela bih istaknuti da je Oman zemlja koja je najbliža Iranu i može i ima važan dijalog s Iranom i samim time imaju kapacitet za dijalog, a to je nešto što je važno u e, kontekstu činjenice da Saudijska Arabija ima određene tenzije s e, Iranom. Dakle, i što ćemo napraviti? Sljedeći sastanak ćemo održati ovdje s ove e, dvije zemlje 2017. godine i mi želimo e, to organizirati tako što ćemo imati e, homologe s europske razine koji će surađivati s njima. E, kako bismo doista se pozabavili onim temama za koje postoji zajednički interes. Želimo isto tako multilateralni interparlamentarni dijalog, a isto tako kuvetski ministar unutarnjih vanjskih poslova i e, zamjenik ministra Omana želi doći u odbor i govoriti nam o svim ovim pitanjima. Predložili smo i da se napravi e, dopis za predsjednika odbora INTA vezano uz ekonomsku trgovinsku suradnju Kuvajta i Omana s Europskom e, unijom i isto tako nas traže da prenesemo nadležnim e, službama da se E, dakle predstavnici medija iz tih zemalja pozovu da dođu ovdje s obzirom na njihov pojačan interes za Europsku uniju. Evo i to je to. Hvala. Očito je posjet Kuvetu i Omanu e, bio vrlo koristan, a e, isto tako je važan i medijski interes koji ste doživjeli. Mislim da je jako dobro da se pozovu njihovi mediji tamo. Evo i s time ćemo zaključiti današnji jutrošnji sastanak. Nastavljamo s radom u 15 sati. E, ako se dogovorimo s predsjednikom o Bosni i Hercegovini ćemo razgovarati oko otprilike 16 sati. Hvala.